chers collègues je vous propose de prendre place et de commencer euh, drage kolege predlažila bih da polako zauzmemo svoja mjesta i započnemo s radom prva točka dnevnog reda osvajanje dnevnog reda dobro moram spomenuti amandman gospođe Kastek sa godišnjim izvješću o konkurenciji također amandmane gospođe Bauer o spolnim, odnosno rodnim pitanjima, zatim nacionalne strategije integracije 2021 će zamijeniti mjesta, točka 19, amandman izvješća gospodin Bolanža o reindustrializaciji Europe, to je nešto što ćemo jutros pokriti, prije 11. točke. Dakle, ako nemate nikakvih prigovora, dnevni red će time biti promijenjen i usvojen u tom obliku. Obavijesti predsjedatelja. izvješća o amandmanu 21. članka, odnosno postupku odobrenja odbora za ustavna pitanja. Nakon rasprave o konferenciji predsjednika odbora su naši koordinatori odlučili da će biti o tome podneseno mišljenje i to u obliku amandmana izvješće na odbor za ustavna pitanja. Rok za klubove zastupnika i podnošenje amandmana će biti 19.9. u 12 sati i moraju biti podneseni na engleskom. Glasat će se u odboru 21. i 22.9 ovaj postupak će nam omogućiti da, parlam, da damo suglasnost parlamenta vezano uz sve međunarodne pregovore. Dakle, ako imamo neki ugovor o partnerstvu s određenim zemljom i ako je u njemu uključeno nešto što se tiče našeg odbora, članak, prema članku 81. u njegovom trenutnom stanju, legislativni odbor poput našeg e, na to ne bi trebali imati utjecaje. Dakle, koordinatorima bih istaknula da članovi odbora i naše osoblje pomno razmotre taj dio izvješća. Dakle, radi se o članku 81. E, sljedeća točka željeznički paket. Odlučili smo podnijeti mišljenja gospodinu Dardenu, izvjestitelju, mišljenja o sva tri izvješća u paketu i na zahtjev izvjestitelja koordinatori su odlučili ne podnijeti mišljenje o 119269 dakle uredbi o računima željezničkih poduzeća. Izvjestitelj je istaknuo da naš odbor zapravo nema što reći po tom pitanju. Treća stvar, imamo izvanredan sastanak odbora desetog desetog na kojem ćemo se baviti hitnim pitanjima i to vezano uz činjenicu da se približavamo kraju našeg saziva. To će biti četvrtak ujutro prijevod. Moram vam reći da jučer na večer francuski i engleski prijevod koji je bio na programu za trijalog u četiri sata nije bio korišten. Zbog toga što gospodin Darden nije mogao prisustovati sastanku. Peta točka. Dakle, to sve naravno možete pratiti na internetu. Imamo web streaming, sve je transparentno. Dakle, treća točka, zastupnica Lope Fontanje, će nas provesti kroz 17 kompromisnih amandmana svog izvješća o europskom semestru za gospodarsku politiku, odnosno koordinaciju i implementaciju prioriteta za 2013. godinu. dalje se o izvješću za odbor za gospodarstvo i monetarna pitanja gdje je izvjestiteljica gospođa Ferreira. Izvolite. Hvala vam lijepo. Da, imam neke kompromisne amandmane koji pokrivaju većinu amandmana podnesenih. Došli smo do... Složili smo se oko kompromisnih amandmana za strategiju do 20, 2020. i našeg truda na ostvarivanju svih ciljeva. Također imamo i kompromis o fleksibilnosti tržištu rada, odnosno usklađivanje sa visokim standardom socijalne zaštite, zatim reforma rada koja će uključiti ranjive skupine na tržište rada i smanjiti siromaštvo onih koji su zaposleni te olakšavanje usklađenja profesionalnog i privatnog života. Također smo došli do kompromisa o oporezivanju koje će se svesti na oporezivanje prema standardima zaštite okoliša. Zatim imamo inicijativu za zapošljavanje mladih i to onih u najtežim situacijama. Zatim potreba da se pobrinemo za da imaju pristup kvalitetnim radnim mjestima. I želimo se riješiti svih zapreka slobodi kretanju radnika kako bismo poboljšali mobilnost. No naravno to uvijek treba biti na dobrovoljnoj osnovi i potrebna nam je veća demokratska legitimnost e, legislatorima Europske unije i to tako što ćemo uključiti sindikate i poslodavce u to. Zatim imamo kompromis koji smo raspravljali sa izvjestiteljima u Sijeni gdje su liberali zatražili da zamijenimo izraz e, odgovarajuća naknada, odgovarajuća plaća, izrazom odgovarajuće financiranje. To je nešto što nismo prihvatili, tako da se držimo e, prethodnog načina na koji je sročino. Trenutno nemamo podršku liberala za taj amandman, no nadamo se da ćemo je dobiti. Toliko od mene, hvala na pažnji, hvala svim izvjestiteljima u Sijeni koji su naporno radili na ovom. Dakle, morali smo ispoštivati sve rokove s našim amandmanima. Hvala vam, zahvaljujem izvjestiteljici na njenom radu tijekom proteklih tjedana. Mislim da su svi klubovi zastupnika dali sve od sebe da postignemo kompromis, konsenzus koji nam je potreban, tako da možemo da imamo izvješće koje će imati opću podršku. Kao što je izvjestiteljica i rekla, u klubu zastupnika socijalista i demokrata imali smo određene poteškoće s nekim pitanjima primjerice porezna konsolidacija. Naravno, glavni problem je bio velika nezaposlenost diljem Europske unije, osobito u nekim zemljama i smatrali smo da nam je potreban kompromis kako bismo mogli produžiti, proširiti raspored za tu konsolidaciju. To smatramo da je pozitivno, no brine me što što ćemo mi biti posljedni e, kao što je Međunarodni monetarni fond i kao što je Međunarodna organizacija rada i komisija, kao što su već svi rekli, da će zapravo učinak fiskalne da je učinak fiskalne konsolidacije stvorio još veću nejednakost, veću nepravdu i veću nezaposlenost diljem Europske unije. Dakle, spomenuli smo neke promjene strategije, neke strukturne reforme koje su potrebne kako bismo ponovno započeli, potaknuli makroekonomiju. I te mjere su opravdane, no čini se da istovremeno stvaraju poteškoće za pojedince. I naravno, ukazali bismo još na neke amandmane u izvješću koji se bave socijalnim stupovima, strategijama, Dakle, stvari na kojima radimo već neko vrijeme, cijeli niz amandmana zapravo, uključujući neke koje sam ja osobno podnio i koje se ne bave socijalnim pokazateljima niti automatskom stabilizacijom koje smo pokušavali e, uvesti u strukture Europske monetarne unije Dakle, imamo zelenu knjigu o razvoju i to su stvari o kojima parlament mora raspraviti. Koje su automatske mjere koje su u to uključene, a mi kao mi želimo poput komisije donijeti jedan prijedlog za automatsku stabilizaciju. Neki klubovi zastupnika imaju sumnje što se tiče ovih amandmana, o njima se već i raspravljalo, već su zapravo i odobreni i imali su široku podršku, tako i na plenarnoj sjednici u Strasburu prije par mjeseci, no ovo stalište je dakle, potrebno snažiti zbog toga što želimo pošteniju i poštenje Europsku uniju koja će biti sklonija socijalnim pravima i okrenuta našim građanima. Toliko od mene i zahvaljujem izvjestiteljici. Javlja li se još tko za riječ? Ako ne, naglasila bih samo ono što je gospođa Gutierrez upravo rekla. Dakle, ovdje se bavimo e, rastom, to je nešto što je vrlo važno za naš odbor i moramo biti u prilici doprinijeti tome da odlučimo kakva će biti naša socijalna i gospodarska politika. I to na takav način da se pobrinemo da u obzir uzimamo naše prioritete. E, već treći put radimo na tako nečemu. Imamo svoje pravila, svoje kodekse i postoji zapravo jedan vrlo praktičan aspekt svega, a to je da razmotrimo situaciju u svakoj pojedinoj državi članici i da dobimo jedan opći kontekst unutar kojega se odlučuje o socijalnim gospodarskim politikama Europske unije. Ove godine razmatrat ćemo izvješće gospođe Lopez Fontan i to upravo u trenutku kada će komisija konačno dati svoj prijedlog o socijalnim dimenzijama gospodarske monetarne unije. Dakle, ukoliko želimo doprinijeti toj raspravi, trebali bismo pokušati prosvjetliti ljude s onime što smo mi naučili iz našeg, naše analize situacije u državama članicama nakon godine dana provođenja ove politike. I zbog toga pokušavamo povesti jednu raspravu o tome i možda se pokušati usredotočiti na stvarenje minimalnih naknada za nezaposlene diljem Europe. Dakle, mislim da bi za nas bilo korisno da iskoristimo ovo izvješće kako bismo bili malo glasniji vezano uz to. No morat ćemo se time baviti i onako sljedeći mjesec kada ćemo se baviti usmenim pitanjem i podneskom za rezoluciju o oko kojeg su se koordinatori dogovorili dan nakon što je objavljeno izvješće komisije. No, kako bilo, mislim da bi jedan signal iz našeg odbora u smjeru komisije bio korak u dobrom smjeru. Znam da neki klubovi zastupnika sumnjaju to, no nadam se da to neće dovesti do slabljenja doprinosa koji naš odbor može dati ove raspravi sa odborom za gospodarske i monetarne pitanja. Neki naime u tom odboru ne žele niti čuti ništa o socijalnim pokazateljima, no to je njihova stvar. Mi ovdje moramo biti ujedinjeni i pogurati stvari u pravom smjeru. Ukoliko nitko se više ne javlja za riječ, riječ ću dati ponovno izvjestiteljici. Hvala vam, ja nemam puno za dodati. Nadam se da će mišljenje dobiti odobrenje odbora za gospodarske monetarna pitanja i to uskoro. Jer slažem se s našom predsjednicom, važno je da se čuje glas našeg odbora. tako ćemo moći naglasiti svoja stajališta. Postoje neke razlike u mišljenjima, to otežava situaciju, no imamo dogovor ne samo između klubova zastupnika, već i unutar njih. Možda postoje neke razlike između zastupnika iz različitih država članica. No nadam se da ćemo moći nastaviti na ovome raditi i dobiti podršku za ono što traže svi članovi našeg odbora. Hvala. Hvala lijepa. E, glasat ćemo e, za kratko vrijeme. A onda će e, dokument ići u odboru za ekonomske i gospodarske i monetarna pitanja. Evo, time se zaključuje ta stavka našeg dnevnog reda. A, sada dajem riječ gospodinu Kozi o e, ženama s invaliditetom. To je e, e o, to izvješće odbora za, za rodnu jednakost, pa dajem njima riječ. Hvala lijepa. E, Biću vrlo e, kratka. Mislim da je to mišljenje koje u smislu svog sadržaja e, će zadobiti potporu svih klubova i zato sam pokušala postići kompromise e, koji će obuhvatiti većinu amandmana. Ja sam primila 38 e, amandmana, 33 od njih e, su obuhvaćeni kompromisima koje sam ja namjerala postići. Mislim da osim dva ili tri kompromisa da će svi dobiti solidnu većinu, ali još uvijek postoji nekoliko kompromisa koji uzrokuju probleme. Neki od njih e, su zapravo problemi su samo oko nekoliko riječi koje neki ljudi ne mogu poduprijeti, ali ja mislim da će e, gotovo svi kompromisi biti podržani. Mislim da u gotovo svakom slučaju smo uspjeli staviti naglasak na vrlo tešku E, situaciju u kojoj se nalaze žene s invaliditetom i na ono što moramo poduzeti kako bismo takvu situaciju okončali. S, F, G i H, ti kompromisi, kako ja to vidim, e, predstavljaju vrlo jasnu izjavu što mi mislimo kako stvari bi trebali biti i kažemo e, odboru za, za jednakost što mislimo. Imam brojne mišljenja, ovo je sada prvi puta da sam vidio da e, glavni odbor uzme naše mišljenje vrlo ozbiljno. Naš odnosi sa odborom za rodnu jednakost su jako dobri, pa evo moram se zahvaliti. hvala. E, govorit ću rumunjski. E, dobro sam surađivala sa gospodinom Košarom, nažalost nisam imala dovoljno vremena jer sam prijedloge dobila tek jučer pa smo radili do kasno sinoć pokušavajući postići kompromisne amandmane. Naš klub je predložio većinu tih amandmana. Prihvaćamo e, da je e, prihvaćamo većinu kompromisnih amandmana, ali spominjem kompromis B u kojem bi bilo bolje ne uključiti sve amandmane jer se tiču različitih institucija. Na taj način, po mom mišljenju, umanjili smo snagu uredbe, ali to smo prihvatili zato što taj kompromis rješava barem pet od osam problema za koje smo mi tražili da budu rješeni kroz osam zasebnih amandmana. Moram reći e, kako sam ovdje htjela e, uvesti ili zadržati određene izreze kao što je siromaštvo. Jer nećemo govoriti o siromaštvu u amandmanu D, zato što nismo mogli o tome postići kompromis. Ili e, amandman e, e, gdje sam ja kao pravnica mislila da trebamo izbjeći e, koristiti izraz silovanja, o kojima je policija obavištena, nego samo zadržati silovanje. Jer znamo e, što znače crne brojke u sociologiji i kriminologiji. Znamo razliku između silovanja koja su počinjena i silovanja, e, silovanja koja su e, izvještena ili koja su kažnjena. I još jedna primjedba o jednom nedostatku jer žene s invaliditetom koje ne mogu govoriti ili koje ne mogu čuti imaju problem e, s obrazovanjem na materinjem jeziku. To je važno pitanje koje nije uključeno u e, kompromisni amandman D. No, ipak ja mislim da je ovo izvješće vrlo važno. Pokušali smo kroz amandmane koji su predloženi i e, s kojima smo se sporazumjeli mi u klubu s tim e, kompromisima obuhvatiti koliko god je moguće sve probleme koji utječu na te žene koji pogađaju te žene. Iako e, nisam 100% sretna s načinom na koji je rasprava završila, želim zahvaliti izvjestitelju. Mislim da e, i dalje možemo surađivati u ovom području koje je toliko važno. Hvala vam. Hvala, gospođo predsjednice, vrlo kratko. Želim zahvaliti izvjestitelju e, na njegovom radu, na ovom mišljenju. Dobro smo surađivali, uspjeli smo obuhvatiti sve amandmane. Imali smo, je samo jedno pitanje otvoreno, e, kompromis e, e, gdje se govori o teretu dokaza koji je na okrivljeniku, naravno u našem sustavu common law u Ujedinjenom kraljevstvu, otkud ja dolazim, to nije moguće, ne znam, nisam sigurna što je sa drugim pravnim sustavima u okviru Europske unije, ali mi to ne možemo prihvatiti kao dio kompromisa. Isto tako u amandmanu 26 zatražili smo amandman kad se govori o obrazovanju i profesionalnoj obuci u, za osobe s invaliditetom odvojeno i učinkovito tražili smo da tu bude u nekim državama članicama. Tu su dvije različite riječi zasebno i učinkovito. U velikom broju država članica obrazovanje se ne provodi zasebno i zato smo zatražili E, no, inače možemo poduprijeti većinu amandmana ovdje. Hvala vam gospodine Kozak i hvala izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa. Da li još ima nekog drugog koji želi e, uzeti riječ? Ako ne, onda dajem riječ izvjestitelju e, gospodine Kozak. Da li želite komentirati? Biću vrlo kratak. Mislim da ne moram sada odgovoriti na e, primjedbe, ali to je zato što smo tako dobro surađivali na tome. Uvijek sam e, dobivao dobre unosne informacije što mi je mogućilo postići kompromis. E, kompromis smo i postigli. Jučer je predložen amandman kojim bi se taj kompromis i ojačao, ali istina je da je ovaj e, možda malo oslabljen. No, sve u svemu, ukupno govoreći, on jača e, situaciju. U kompromisu E naglašavamo više struke invaliditete. Kada se radi o ženama s invaliditetom, e, onda se najviše svega treba naglasiti činjenica da to što su žene, e, sa invaliditetom. Kad se te dvije stvari e, spoje, to e, e, dovodi do te nepovoljnije situacije. I na koncu kompromis G. Ja razumijem što kaže gospođa Kliveti, ali ja imam malo problema sa slušanjem. Ja savršeno dobro znam kako ljudi koji se koriste znakovnim jezikom moraju moći koristiti svoj vlastiti znakovni jezik, mađarski znakovni jezik ako su mađari, to je jako važno. E, još jedna kratka primjedba, ako mi dozvolite, s nama danas u sobi, u ovoj dvorani, s nama su e, dva studenta znakovnog jezika, oni e, studiraju e, e, studij prevođenja na znakovnom jeziku i oni gledaju danas što mi ovdje radimo, onda će u Afriku pomagati ljudima. Hvala lijepa i ponovo ćemo uskoro glasati o tome. A odbor za rodnu jednakost glasao će 7. listopada. Evo, Toliko o tim točkama dnevnog reda. Da, dati ću uh, uh, uh, riječ Paul Benjenu da nam kaže o kompromisnim amandmanima, o deset kompromisnih amandmana. na njegovo mišljenje o E, okolišnim inovacijama i rastu kroz okolišne politike. To je izvješće odbora za okoliš. Uh, istinu, ovo je izvješće odbora za okoliš i mi smo se usredotočili na prednosti zapošljavanja na području ekoloških inovacija a posebice smo analizirali se veselimo tome da zeleno gospodarstvo nudi mnogo novih radnih mjesta. Želio bih hvaliti svim svojim kolegama na njihovim doprinosima, obzirom da smo uspjeli e, uspostaviti veliku suglasnost, razvili smo mnoge kompromise i to odražava na koji način ekološke inovacije mogu donijeti prednosti i na razini država članica i na razini Europske unije. Zahvaljujem na pozitivnom pristupu svim izvjestiteljima u sjeni i nadam se da, da će se to osjetiti i tijekom glasovanja, obzirom da je ovo bio vrlo konstruktivni proces i nadam se da ćemo dobiti široku podršku za naše kompromise. Hvala lijepa. Tko bi želio sada uzeti riječ? Nitko? Hvala izvjestitelju na vašem izvješću. Uskoro ćemo glasovati. I od ovime dolazimo do točke šest, a što je glasovanje. Dakle, glasujemo o europskim statističkim podacima o demografiji. Izvjestitelj Sogor. Ovo je elektroničko glasovanje koje sada otvaram. I ono će nam dopustiti da govorimo o E, uspješnim pregovorima sa vijećem o europskim statističkim podacima o demografiji. Sklopili smo dobar sporazum. Sada ćemo finalizirati tekst tog sporazuma kojeg je 19. E, rujna potvrdio e, Koreper i vijeće. Otvaram glasovanje. Nadam se da svi imaju svoje kartice. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zaključujem, zatvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Trideset osam osoba je glasovalo, trideset sedam za, nula suzdržanih i jedan protiv. Čestitam izvjestitelju. A ovime dolazimo do točke sedam. Glasovanje o nacrtu e, izvješća izvjestiteljice Veronike Lope Fontanj, Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika. Dakle, amandman 1. Tko je za? Tko je za amandman 1? Za, protiv, suzdržani. Amandman 4. Isti autor. Tko je za? Tko je protiv? Usvojen. Amandman 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbijen. Amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Nakon stavka 1a imamo amandman 7. Usvojeno. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen je. E, kompromis A, paragraf 1a Amandman 9 usvojen. Amandman 8. Tko je za, protiv, su izdržani. To moramo provjeriti. Amandman 8. Zatvaram glasovanje. 19 za, 21 protiv. Dakle, nije amandman usvojen. Amandman 10. Sergio Guterres Prijeto, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeni amandman. Amandman 12. Isti autor, tko je za, protiv, to ćemo morati provjeriti. Dakle, provjeravamo amandman 12. Jesu li svi glasovali? Zaključujem glasovanje. 15 za, 19 protiv. 19 protiv, 6 suzdržanih. Dakle, amandman 12 je odbijen. Amandman 13, Marie Kornilsen. Tko je za, protiv, suzdržani? Amandman 14, Sergio Guterres Prijeto. Usmeni amandman. Tko je za protiv suzdržani? Usvojen. Stavak 2. Kompromis B. Za protiv suzdržani. Usvojeno. stavak 2, amandman 19, za protiv suzdržani, odbijen. Stavak 3, kompromis C, za protiv suzdržani, usvojen. Još uvijek stavak 3, kompromis D, za protiv suzdržani, usvojen. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromisni amandman E za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, autor Sergio Guterres Prijeto, odbijen. Stavak 4, kompromisni amandman F Četiri kluba zastupnika su ga podnijeli, usvojen. Amandman 34, gospođa Kristina Zuber, odbijen. Kompromisni amandman G, kojeg su podnijela četiri kluba zastupnika, usvojen. Amandman 36, usvojen. Amandman 37. Marie Cornelsen. Odbijen. Stavak 5. Amandman 39. Marie Cornelsen. Usvojen. Amandman 40. Usvojen. Stavak 6. Kompromisni amandman H. Usvojen. Kompromis I, četiri kluba zastupnika su ga podnijeli, usvojen. Kompromis J, dvije, dva kluba zastupnika. Mislim da je odbijen, ali ćemo to još provjeriti. Kompromisni amandman K. Zatvaram glasovanje. 25 za, 15 protiv, 1 suzdržani. Dakle, to je usvojen amandman. Amandman 48 je povučen. Time dolazimo do kompromisa K. Usvojen. Stavak 7. E, kompromis L usvojen. Stavak 7. Kompromis M. Usvojen. Amandman 54. Usvojen. Amandman 55. Usvojen. Stavak 8. Amandman 57. Usvojen. Stavak 9. Amandman 59. Marie usvojen usvojen. Amandman 58 odbijen. Stavak 9a Ines Kristina Zuba odbijen. Stavak 10 kompromisni amandman N usvojen. Stavak 10 Amandman 65, gospođa Mary Cornelissen, u dva dijela. prvo glasujemo o prvom dijelu, bez riječi ključ, ki, tko je za, tko je protiv, suzdržani. Tko misli da bismo trebali ostaviti riječ ključni, odbijeno. Hvala gospodine predsjedavajući da me motrite i pazite. Stavak 10a, 66 amandman. Provjerimo 66. Zatvaram glasovanje. 21 za, 19 protiv i 1 suzdržani. Dakle, usvojeno. Stavak 11. Kompromis O. Za, protiv, suzdržani. Usvojen. Kompromisni amandman P. Tri kluba zastupnika su ga podnijeli. Usvojen. Stavak 11. Amandman 73. Gospođa Nađa Hijaš, za protiv suzdržani, odbijen. Stavak 12. Provjerimo 73. Zatvaram glasovanje. 26 za, 13 protiv, 2 suzdržana. Dakle, bili ste apsolutno u pravu. Amandman 74 otpada. I time dolazimo do glasovanja o 70 i... Provjerimo još jednom. 81. Zatvaram glasovanje. Šestnaest za, devetnaest protiv, šest suzdržanih, odbijeno. Stavak 13, e, kompromis KV, usvojen. Amandman 85, Marie Cornilsen, odbijen. Amandman 87 za, protiv, suzdržani, usvojen. Nacrt mišljenja e, stavljam na glasovanje. Otvaram glasovanje, elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 35 za, 2 protiv, bez suzdržanih Dakle, čestitam izvjestitelju. Dakle, sada vas moram pozvati da surađujemo sa odborom za gospodarska i novčana pitanja kako bismo se pobrinuli da ovo mišljenje bude e, na prikladan način uključeno i raspravljeno na plenarnoj sjednici. Ovime smo zaključili ovu stavku dnevnog reda. Sada prelazimo na stavku dnevnog reda 8. Glasovanje o e, izvješću gospodina Kozosa o ženama sa invalidnošću. Stavak 1. Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 4. Za, protiv, suzdržani. Usvojen. Onda imamo kompromis B. Dva kluba zastupnika. Za, protiv, suzdržani. Usvojen. Ispričavam se, stavak 1. O dva kompromisa smo trebali glasovati. Mislim da sam jedan propustila, dakle kompromis F moramo se vratiti. Četiri kluba zastupnika su ga podnijeli. Usvojeno. Amandman 13, Zaprotiv su suzdržani. To ćemo provjeriti. 13, provjeravamo 13. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. 20 za, 18 protiv, bez suzdržanih usvojeno. Stavak 2, kompromis C, za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis D, podnijelo ga je četiri kluba zastupnika, za protiv suzdržano, usvojen. Stavak 13, Kastelo amandman, koji usvojeno. Stavak 4, kompromis E, za protiv suzdržani, usvojen. Time dolazimo do do stavka 5, kompromis G, za protiv suzdržani, usvojen. 10, amandman 27, za protiv suzdržani. To moramo provjeriti. Provjeravamo 25, ponovno glasujemo. Jesu li svi glasovali? Zaključujem glasovanje. Sedamnaest za, 21 protiv, 2 suzdržana. Dakle, nije usvojen. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, usvojen. Stavak 6, kompromis H, četiri kluba zastupnika za, protiv, suzdržani, usvojen. stavak 6, amandman 33, izvjestitelj, usmeni amandman. Nismo obvezni glasovati o usmenom amandmanu. Dakle, za su uzdržani. usvojen. Amandman 34, Zaprotiv su uzdržani. Amandman 35, otpada, ne primjenjuje se, nije primjenjiv. 38, usvojen. Dakle, glasujemo u, sveukupno u cjelini o mišljenju, elektroničko glasovanje. Dakle, 33. E, čestitam izvjestitelju, samo šest suzdržanih i nitko protiv. I ovime dolazimo do posljednjeg jutrošnjeg glasovanja. Točka 9. Ekološka inovacija, zapošljavanje i politiku okoliša, okoliša izvjestitelj Benion. sprečavanje rast kroz politiku okoliša. Stavak 5. Dakle, glasujemo o kompromisu H. Za protiv suzdržani. Usvojeno. Stavak 5. Stavak 1. Amandman 10. Gospođa Steinruck za protiv suzdržani usvojen. Kompromisni amandman. Uvodna odredba. Sigurno sam da autori znaju što čine. Četiri kluba zastupnika usvojeno. Amandman 12. Evelyn Regner usvojen. Stavak 2. Kompromisni amandman A. Četiri kluba zastupnika. Zaprotiv protiv suzdržani. Usvojen. Kompromis B. Usvojen. Stavak 2. Amandman 16 Ungureano. Za su suzdržani usvojen. Amandman 17. Sari Esaja usvojeno. Amandman 19. Elizabeth Schröder usvojen. Kompromisni amandman J, J, stavak 3, Kompromis C usvojen. usvojen. Amandman 26, Sarije Sajah, usvojen. Amandman 27, provjeravamo 26. Otvaram glasovanje, svi su glasovali, zatvaram glasovanje. 18 za, 22 protiv, bez uzdržanih 26 nije usvojen. Amadman 27, Šreda, za protiv uzdržani. usvojeno. Stavak 4, kompromis D, četiri kluba zastupnika za protiv uzdržani. usvojeno. Stavak 5, kompromis E, četiri kluba zastupnika usvojen. Nakon stavka 5, amandman 35, ruk za protiv suzdržani, nitko nije glasio. Tko je za? Amandman 35, tko je protiv, tko je suzdržani, usvojen. Kompromis F usvojen. Amandman 38. Sarija Saja usvojeno. Kompromis G za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 43. Kinga Gunc usvojen. 44. Isti autor usvojen. Juta Steinruck, amandman 1, uvodna odredba, zaprotiv, protiv usvojeno. I sada imamo još amandman 2, usvojen. Amandman 3, uvodna odredba 1a, usvojen. Amandman 4, usvojen. E, uvodna odredba A. Steinrug za protiv su usvojen. Uvodna odredba AC. Kompromis K. Dva kluba zastupnika za protiv suzdržani usvojen. Amandman 8. Uvodna odredba AB. Za protiv usvojen. Dakle, glasujemo o cijelom mišljenju. Elektroničko glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Trideset osam za, bez suzdržanih. Jedna suzdržana, nitko protiv. Čestitam izvjestitelju.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 javnih sloboda morat ćemo stvari malo promijeniti. Dakle, 19. točka dnevnog reda, što znači da je zvestiteljima riječ. Gospodin Bulan. Son euh, projet d'avis sur la on će predstaviti nacrt svog mišljenja o reindustrializaciji Europe za promicanje održivosti i konkurentnosti. Podsjetila bih vas da je ovo nacrt mišljenja za odbor ITRE, za unutarnje tržište za industriju, istraživanje i energetiku i o njemu njime ćemo se baviti kroz amandmane. Izvolite. Zahvaljujem predsjednici. U kratko, ovo se izvješće bavi reindustrializacijom Europe i prije svega to mora uključivati više investicija, bolje usmjerene investicije a ne radi se samo o novim tehnologijama koje je potrebno razviti, već se mora održavati industrijska baština. U Europi imamo e, mnogo znanja i alata o tome, samo ih moramo ubrzati, iskoristiti da pronađemo nova tržišta i e, budemo konkurentni na, u industrijskom segmentu. Za neke amandmane naglasio sam već da su vlastiti resursi Europske unije nešto što mora biti posvećeno reindustrializaciji. E, usredotočujemo se na socijalne standarde što se tiče sklapanja ugovora. Četiri kompromisna amandmana koja su predložena trebala bi pokrivati 16 e, ukupnih amandmana. O tome trenutno sa izvjestiteljima u Sjeni raspravljamo i mislim da neće biti poteškoće u postizanju konsenzusa. Većina drugih amandmana mi se čine potpuno prihvatljivima. Samo dva komentara. Amandman 1 predložio bih da glasamo protiv njega jer bih volio i dalje zadržati snažan duh socijalnog dijaloga koji bi zapravo bio poništen ovim amandmanom. I amandman 26. koji je za informiranje radnika, ali bez pravne obveze za time. To smatram da možda je nešlo neke probleme u francuskoj jezičnoj verziji, dakle radi se o pravnom legislativnom aktu. E, do drugih komentara zahvalio bih svim kolegama na, na njihovom radu, na poboljšanjima koja su unijeli u nacrt mišljenja i zahvaljujem predsjednici. Samo par riječi o kompromisima se još uvijek raspravlja i u ime mog kluba zastupnika imam priliku, imao sam priliku neke dodatne komentare izvjestitelju podnijeti što se tiče izvješća o restrukturiranju e, izvješća gospodina Serkasa i drago mi je čuti da se izvjestitelj slaže s određenim brojem naših amandmana što pokazuje da smo se nadam da će dobiti podršku odbora. Hvala vam. Gospodin Benjan. Hvala vam. Ja bih se zahvalio izvjestitelju na uloženom radu. Mislim da je ovo izvješće, ovo mišljenje vrlo važno. Bavi se time kako revitalizirati industriju, e, bilo tradicionalno, bilo novu, kako povećati konkurentnost i održivost u Europi. U mojoj izbornoj jedinici e, imamo povijesno snažan proizvodni sektor, manufakturni sektor, tako da mi je drago da postoje mjere kojima će se pomoći ovim poduzećima da ostane konkurentne i zapošljavaju ljude. Trenutno vidimo veliko, veliki porast zaposlen, zaposlenosti u tim sektorima, barem u mojoj izbornoj jedinici. No imam nekoliko nekoliko stvari me brinu što se tiče e, društvene odgovornosti poduzeća. Smatram da to ne može biti uključeno u pravni okvir, inače će postati uredbom ili pravilom i tada se više neće raditi o društvenoj odgovornosti. To je samo po sebi oksimoron. No, u tom kompromisu zapravo zalažem se za jednu socijalnu oznaku koja će se temeljiti na zajedničkim kriterijima. E, nakon rušenja tvornice u Bangladešu zapravo sam pokušao povesti raspravu o uvođenju takve oznake, tako da ovom kompromisu podupiram većinu prijedloga, no samo me muči to da društvena odgovornost poduzeća postane pravnom obvezom. Zadovoljan sam sa kompromisom D, kao i sa većinom kompromisa B, pružio bih podršku kompromisu B uz manje izmjene, jer čini mi se da govori o pravima i to na neodgovarajući način, što zapravo otvara neka pitanja subsidijarnosti. Bolje bi bilo da se usredotočimo na učinkovito provođenje životnog učenja, a ne da to bude pravo što zapravo nije unutar naše nadležnosti da to provedemo. Često to nije nadležnosti država članica. Dakle, ljudi koji ne prođu e, ispite ne mogu na temelju nekog prava do nedogled ponovo ponavljati te ispite. Dakle, nadam se da će izvjestitelj uzeti u obzir ove komentare. Mislim da možemo nastaviti raditi na ovome što u cjelini smatram vrlo pozitivnim izvješćem, odnosno mišljenjem. Riječ dajem Europskoj komisiji. Qui est responsable Personne de la commission no? um, Sorry, with the change of okay, the, yes. the agenda. Tko će uzeti riječ u ime komisije? Dobro, onda imamo priliku čuti gospodina Bulana. Izvolite, Filip. Zahvaljujem predsjedatelju. I ja bih se zahvalio gospodinu Dardanu, Beninu na njihovim komentarima. I ne vidim nikakvih poteškoća. Pomno sam saslušao sve komentare, pružio bih podršku većini njih što se tiče društvene odgovornosti poduzeća, socijalne oznake. Tako da možemo nastaviti raspravljati o kompromisima i ne vidim nekih većih poteškoća u tome. Hvala. Hvala lijepa Filipe, nastavit ću na njemačkom jeziku. 25. E, rujna imamo razmatranje kompromisnih amandmana na dnevnom redu. 26. rujna glasujemo, 15. E, listopada e, e, ćemo imati dodatno glasovanje, a u studenom na plenarnoj sjednici raspravu i glasovanje. Sljedeća točka dnevnog reda je točka 11. Pregovori s vijećem o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji EGF, e, Marilyn Harkham. Izvoli, imaš riječ. E, e- Hvala predsjedatelju. Sinoć smo imali treći trijalog i lijepo napredujemo. Četvrti je trijalog na rasporedu 30. ovog mjeseca i nadamo se da će to možda biti naš konačni posljednji trijalog. Neko od najvažnijih pitanja bave se ograničavanjem onih što nazivamo različitih mjera, stvari poput poticaja poslodavaca i na primjer isplata radnicima unutar EGF-a za prijevoz kada prisustuju nekakvom osposobljavanju ili slično. Neke države članice su, kao što znate, do 70 ili 80% ukupnog fonda trošili <clears throat> upravo na takve mjere. I parlament je imao snažan osjećaj da to zapravo nije europska dodana vrijednost i da je potrebno ograničiti razinu tih troškova većina država članica nije primjenjivala EGF fond na taj način, međutim neke države članice jesu. Parlament je zatražio ograničenje na 25%, komisija je zatražila 50%, a vijeće je podržalo 50%. No još uvijek nismo, nemamo konačni sporazum oko toga, ali dogovorili smo se za sada 35% ograničenja korištenja fonda za prilagodbu globalizaciji. Nadamo se da ćemo se složiti oko toga, jer parlament eh, nije spreman eh, ustuknuti od svojih stajališta, dakle s ovih 35% smo već išli dalje na što smo namjeravali. Druga važna pitanja koja nisu riješena, pitanje stopa sufinanciranja. Parlament je predložio tri različite stope sufinanciranja, prije svega standardnu stopu, zatim stopu za države članice koje bi mogle upotrijebiti kohezijske fondove i treće države članice koje su unutar programa. Vijeće ima snažno stajalište o jednoj stopi sufinanciranja, no uspjeli smo, nismo još uspjeli dogovoriti, ali nadamo se da ćemo uspjeti, dogovoriti se o dvije različite stope. Jednom, jednom općenitoj i drugoj koja bi uključivala zemlje unutar programa i zemlje koje mogu koristiti kohezijski fond. To bi zapravo ukupno iznosilo 11 ili 12 država članica. Sljedeće veliko pitanje, zapravo posljednje glavno veliko s kojim ću završiti, je uvođenje mladih, e, to je ta vijeća, potpuno nov, potpuno drugačiji pristup koji nema veze sa izvornim tekstom o kojem je parlament glasao, no prema vijeću stav vijeća da se zapravo oko toga nećemo moći dogovoriti. Dakle, imamo sustav prema vijeću kojim ukoliko se država članica prijavi za korištenje fonda za prilagodbu globalizaciji, mogli bi se prijaviti, mogli bi prijaviti jednako, jednak broj mladih ljudi ukoliko barem jedan od tih mladih živi u istoj regiji kao i radnici koji ostaju bez svog radnog mjesta. Isto tako, ukoliko bi ta regija mogla profitirati od fonda. Parlament se složio sa prijedlogom da bi mladi trebali imati pristup fondu EGF za prilagodbu globalizaciji, no vjerujemo da bi određena koherentnost trebala postojati ovdje i da bismo trebali moći raditi unutar obuhvata regulative i njenih ciljeva. Trenutno pokušavamo predložiti jedan paket prijedlog vijeću koji bi omogućio e, korištenje e, tog fonda od strane mladih, ali da to istovremeno buže, bude bliže vezano uz obuhvat i ciljeve. Dakle, to je trenutno stanje, još uvijek postoji niz detalja koje je potrebno riješiti, no napredujemo i nadamo se da ćemo s još jednim trijalogom uspjeti završiti pregovore, naravno ukoliko dobijemo suradnju e, vijeća koje je svakako parlament sa svoje, od svoje strane ustupio. Najljepša hvala. Tko se javlja za riječ? Izvolite. Euh, dakle, samo zbog toga što sam izvjestitelj u Sijeni, e, rekao bih da sam zadovoljan time što rad napreduje i zadovoljan sam s onim što smo mogli kroz koncesije dobiti kroz dosadašnji pregovore. Neću prelaziti kroz ono što smo već spomenuli. No, rekao bih da pitanje je onoga što poslodavci mogu dobiti slučaju restrukturiranja je vrlo važno pitanje i moramo vijeće uvjeriti u važnost toga. Postoje još dvije e, glavne točke koje je izvjestiteljica već spomenula i o kojima se još raspravlja. Jedna je sufinanciranje, a druga je e, pojedinačna konkretna pomoć e, mladim ljudima. To su dvije važne točke koje bismo trebali imati na umu, na koje bismo trebali budno paziti osobito što se tiče ovih diferenciranih razina. Dakle, moramo se boriti za to. Što se tiče konkretne pomoći za mlade, željeli smo da kroz svoje prijedloge održimo vezu između Fonda za prilagodbu globalizaciji i da se u potpunosti nerazvodni pravna osnova, te da se ta pomoć poveže e, s pitanjem otpuštanja ljudi u područjima na koja je globalizacija i kriza utjecala. Dakle, da tako pomognemo, e, suštinski pomognemo mladima. To su glavne točke za naš klub zastupnika. Zahvaljujem, Saja. Hvala predsjedatelju. Gospođu Harkin bih samo pitala, tijekom pregovora, jeste li imali kakve rasprave o nedavno objavljenom izvješću Europskog revizorskog suda, koje je bilo, rekla bih, skeptično što se tiče upotrebe fonda za prilagodbu globalizaciji. Ono je dalo neke preporuke i da li, jeste, jeste li imali priliku raspraviti o tom izvješću? Hvala vam. Sljedeći sam ja na redu. Dakle, sada smo upravo doživjeli e, ženu koja se zna nametnuti i u Njemačkoj postoji e, Europski fond za prilagodbu globalizaciji i mi smo svjesni, postali u Njemačkoj koliko je bitan taj fond, a posebno smo zadovoljni što više možemo pomoći mladima, ne samo na papiru, velikim riječima, već konkretno novčanom pomoći. Radi se o stvarnom novcu kojeg ljudi primaju. Mnogo truda energije smo u to uložili kako bismo sve koji uspjeli to uvjeriti. Ovo je uistinu bitan instrument, važan instrument. To su mjere koje se mogu implementirati u praksi. To nije samo teorija. Merijan, e, pitanje je bilo postavljeno tebi, pa se veselimo odgovoru. I želim ti mnogo uspjeha i dalje, i izdržljivosti i upornosti, što je dio tvoje osobnosti. Hvala. Hvala, zahvaljujem se svima koji su uzeli riječ e, na ovu temu. E, govorila bih Sari, e, svako smo raspravili izvješće revizorskog suda i zatražili smo vijeće da tijekom svojih razmatranja se pobrinu da su uključili bar neke preporuke iz tog izvješća. Imali smo tri preporuke, a za nas je najvažnija bila ona koju sam već spomenula o prihvatljivim mjerama, odnosno postocima. Revizorski sud nije dao neku preporuku o ograničavanju toga, ali bio je kritičan po tom pitanju, kritičan na činjenici da neke države članice koriste znatan udio fonda za ono što bih ja nazvala prihvatljivim mjerama Naravno, naše izvješće iz parlamenta bilo je, došlo je ranije od ovog revizorskog suda i mi smo već bili zatražili 25% ograničenja, jer je bilo jasno da kad smo sve prijave prolazili da mali, manji dio država članica znatan dio sredstava koristi za mjere poput poticaja i raznih drugih isplata. Dakle, to su sve bile stvari koje su bile recikliranje novca, e, trošak svačeg vremena i nisu davale nikakvu europsku dodanu vrijednost. Zato smo insistirali na ograničenju od 25%. Vijeći i komisija su bili zadovoljni sa, su se dogovorili na 50%, tako da smo na kraju usuglasili se oko o 35% ograničenja. E, vijeće nije zajamčilo da će to biti u konačnom dogovoru, na tijekom sinoćne e, rasprave jasno sam dala na znanju vijeću i to je bilo prvi puta tijekom rasprave da sam morala to reći, e, da je parlament već išao, otišao dalje nego što je namjeravao s ovim postotkom. No, ukoliko se možemo dogovoriti na 35%, da ćemo to pokušati prodati svojim kolegama. I izvješće revizorskog suda je doista bilo korisno u našim raspravama. Hvala vam, mislim da ovo doista pokazuje napredak i stvari se kreću. Hvala vam lijepo. To je bila točka 11, sada dolazimo do točke 12. Antigoni Papandopolo ima riječ. Sjedi na drugom mjestu nego inače. Izvolite, imate riječ. Da, ja bih rekla da je ova 12. točka dnevnog reda predlog komisije koji ima oblik direktive koja mijenja direktivu o studentima i istraživačima i pokušava na najbolji mogući način olakšati transfer vještina i znanja i konkurentnost Europske unije, dok istovremeno e, štiti pošten odnos prema trećim grupama, pre trećim nacionalnostima što se tiče socijalnih prava. Dakle, to je vrlo složen jer u ovoj izmijenjenom prijedlogu komisije postoji pokušaj da se poboljše odredbe za državljane trećih zemalja, istraživače, studente, volontere i još su dodane dvije nove kategorije. Dakle, državljani trećih zemalja odnosno operovi i stažisti koji dobivaju naknadu, a za njih još zapravo nema nijakva pravna osnova. E, to se čini složenim zbog toga što postoji zapravo više razlika nego sličnosti između svih tih kategorija, osobito ove e, državljana trećih zemalja. 80 amandmana je do sad poneseno, od u sjeni EPP-a, gospođa Sarire Saja, od zelenih, od EFA, gospođa Jean Lambert i isto tako gospođa Nadja Hirsch. Zahvaljujem se izvjestiteljima u Sjeni zbog toga što su svojim zamislima obogatili naše izvješće. I ja sam osobno 70 amandmana, 78 podnijela i sinoć smo imali sastanak sa izvjestiteljima u Sijeni čini se da smo došli do nekih područja oko kojih se možemo dogovoriti. E, primjerice u tri uvodne napomene 12, 33 trideset 36 predlažemo kompromisne amandmane i u tim uvodnim odredbama bavimo se time kako ohrabriti državljane trećih zemalja da e, rade kao istraživači u državama članicama u kojima se nalaze, a uvodne odredbe 33 i 36 bave se pristupom tržištu rada za studente. E, željeli smo postaviti minimum, minimalan broj sati koliko bi njima bilo dopušteno raditi u državama članicama, no tu postoji razilaženje u mišljenjima političkih klubova zastupnika. Neki insistiraju na minimalno 10 sati tjedno, drugi kažu 20 sati barem tako da moramo o tome razmotriti i ja ću predložiti jedan kompromisni amandman. A što se tiče uvodne odredbe 36, e, radi se o jednakom tretmanu u smislu socijalne zaštite. Tu ćemo pokušati vidjeti da li je to u skladu sa direktivom o plavim karticama, jer tijekom cijelog ovog izvješća izvještaja pokušali smo vidjeti što već postoji u postojećim direktivama o jedinstvenoj dozvoli i plavom karticama kako bismo to mogli prilagoditi s našem izvješću. Dakle, imamo 13 članaka ukupno o kojima smo detaljno raspravljali jučer. I tri izvjestitelji u Sijeni koja sam spomenula su podnijeli eh, niz amandmana 3F, 3I i 3M e, su točke koje se tiču definicija, kategorija stažista koji dobivaju naknadu, opera i financiranje gdje se u obzir uzima dobna skupina. Klubovi zastupnika imaju drugi pristup što se tiče tih kategorija, tako da ćemo morati vidjeti uz neke predložene ideje oko čega se slažemo, s nečim da, s nečim ne. Isto smo tako detaljno prošli kroz neke druge članke, 6F primjerice, koji se bavi dokazima potrebnima da država članica prihvati državljane treće zemlje i dopusti im boravak u zemlji. Dakle, takve su kakve dokaze traže poslodavci, koji su svi uvjeti za istraživače, morali oni e, prezentirati ugovor e, od strane zemlje domaćina, nekakav ugovor o radu ili radno mjesto koje će ih obvezati da ostanu duže u državi članici. Raspravili smo točke 9a, 12a, 12b koje se bave isto konkretnim uvjetima za istraživače. I bavili smo se time koji su dokumenti potrebni za duži boravak u zemlji, e, članak 13 o konkretnim uvjetima za operove. E, tu se nismo složili o dobi. I postoje još neki članci koje smo e, raspravili o jednakom tretmanu, primjerice članci 21, 24 za traženje radnih mjesta, jer svaka država članica ima drugačiji pristup što se tiče e, razdoblja unutar kojeg državljani trećih zemalja imaju dopuštenje ostati. Jedan klub zastupnika predložio da istraživači mogu ostati 6 mjeseci, drugi su rekli 12 mjeseci ili čak 18 mjeseci, e, dakle kako bi radili ili osnovali svoj posao. Dakle, to su stvari oko kojih se moramo dogovoriti. I ja imam dojam, nakon rasprave sa izvjestiteljima u Sijeni, da smo mogli doći do dogovora o većini ovih pitanja s jednim ili drugim klubom zastupnika, a kompromise ćemo do kraja tjedna e, raspodijeliti. A, konačno imali smo neke amandmane koji nisu bili prihvatljivi ili su bili u nadležnosti Libe tako da ih nismo razmatrali. Zahvaljujem e, osoblju tajništva jer smo imali doista velika vremenska ograničenja. Znate da je predlog komisije bio prezentiran upravo prije ljetnog raspusta parlamenta i tajništvo je doista pružilo podršku da ovo uspijemo dovršiti u kratkom vremenskom roku. Još jednom zahvaljujem izvjestiteljima se i na doprinosu i pokušat ćemo prezentirati vam kompromisne amandmane do kraja tjedna. Hvala. Hvala lijepa, gospođo izvjestiteljice Antigona, to je bilo jako, jako dobro izvješće. Hvala lijepo što ste se vi sjetili, zahvaliti tajništvu, mnogi od nas to zaboravljaju. Bravo na tome. Riječ da imaju izvjestitelji u sjeni. Sari, izvolite, imaš riječ. Hvala predsjedniče. Ja bih htjela e, zahvaliti izvjestiteljici na vrlo e, dobroj podne raspravi koju smo jučer imali o mogućim kompromisima. Sigurna sam da ćemo postići dobre kompromise. Postoje određena pitanja za koje se čini da imamo e, jednoglasno mišljenje. Izvjestiteljica je dobro govorila o tim pitanjima koja su malo prijeporna. Postoje određeni amandmani koji idu u dva različita smjera pa moramo odlučiti e, koji je smjer koji će zauzeti odbor. Ali kao što je već izvjestiteljica rekla, proširenje obuhvata ove direktive na e, volontere, na e, one koji obavljaju rad u plaće bez plaće i oper, mislim da je trebamo imati na umu da ovaj odbor treba štititi te ranjive skupine i mogu si samo zamisliti kakvu vrstu iskorištavanja mogu iskusiti ove skupine ako nemaju do, e, pravilne ugovore o radu. Njihov položaj e, je vrlo slab, pa tako mislim da, na primjer, e, mnogo mojih amandmana zapravo pokušavaju štititi položaj tih skupina. Kada se radi o socijalnoj sigurnosti i jednakom postupanju, kao što je izvjestiteljica već rekla, ja mislim da je jako važno da budemo u skladu sa e, jedinstvenom dozvolom. Već smo usvojili tu direktivu u ovoj kući. Mislim da moramo s tim biti u skladu i sa člankom 21 i sa uvodnom odredbom 36. A treće pitanje je da neki moji amandmani govore o činjenici da ako postoji e, ako već postoje u državama članicama povoljniji postupci, e, one moraju moći takve postupke zadržati, kao što je izvjestiteljica rekla. I ja, i meni je jako stalo e, da se postignu ti kompromisi. Dobro je ako se to može napraviti već do kraja ovog tjedna. Sigurno sam da ćemo se držati ovog dosta strogog vremenskog rasporeda. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici u Sjeni. E, potpredsjednica našeg odbora je izvjestiteljica iz odbora Libe. Hvala lijepa. I u moje osobno ime želim srdačno zahvaliti i glavnoj izvjestiteljici, izvjestiteljima u Sjeni. E, naš klub zastupnika smatra da je ovo vrlo bitna tema i zato nam je žao da smo tako brzo morali raditi, proći cijelu točku, jer se radi o sudbinskim pitanjima E, ove odluke će se odraziti u istinu na osobe u našim zemljama, koliko dugo smiju ostati u našim zemljama, koliko sati tjedno smiju raditi. E, zato je šteta da smo ovako proletjeli kroz ovu točku. E, jučer smo raspravljali o E, sljedećem elementu da ljude koji dolaze raditi Europsku uniju moramo zaštititi od eksploatacije, to je svima jasno, ali mi kao liberali smatramo e, da je vrlo bitno da im damo i šansu i to mora biti u prvom planu. Drugim riječima ako smo previše restriktivni i namećemo previše ograničenja, ograničavamo njihove prilike, tada s jedne strane imamo zaštitu, ali s druge strane propuštamo niz prilika i zato moramo uspostaviti ravnotežu i nadam se da će to biti moguće na pojedinim tematskim područjima. Nama je također važno da nemamo previše e, birokratskog opterećenja e, za istraživačke institucije. Na primjer u članku 12 stavak 2 smatramo da je nepotrebno barem je to moje osobno mišljenje, da da jedno poduzeće, jedna istraživačka organizacija e, ne mora dokazati da e, ne postoje neki drugi građanin Europske unije koji bi bio prikladan za ovo radno mjesto. Dakle, smatram da istraživačka organizacija e, kaže i tvrdi želim najbolju osobu koja je kvalificirana za ovo radno mjesto, a ne da nakon toga mora u pet krugova objašnjavati e, birokratskim načinom i papirologijom da postoje neki koji su manje prikladni. Dakle, to su neki neke birokratske zapreke koje si možemo prištedjeti ako želimo biti učinkoviti i djelotvorni i prilagoditi se sustavu. Također vrlo bitna točka koja mi je također vrlo važna je točka koliko dugo smiju studenti raditi tjedno. U predlogu komisije piše 20 sati. Mislim da 20 sati je puno. E, imamo e, mnogo E, sveučilišta, sveučilišnih gradova u kojima je život vrlo skup. Naprimjer, London, München, najmanje 10 sati e, dnevno morate raditi da biste uopće mogli platiti najamninu. E, ne možete si uopće priuštiti hranu, niti posudbu knjiga, niti kupovinu knjiga na taj način. Zato E, mislimo da prijedlog kluba zastupnika da se smanji taj broj 20 sati na 10 sati jednostavno nerealan. Najmanje 33 sati tjedno po našem mišljenju bi trebalo zadržati. Ako pogledamo e, članak 23 stavak 3, tu jasno piše to ću sada pročitati. Svaka država članica određuje koliko sati tjedno, odnosno koliko dana u godini se jedna ovakva djelatnost maksimalno može obavljati. Ta e, gornja granica može biti 20 sati tjedno, odnosno odgovarajući broj dana u godini. To je e, najveće ograničenje. Dakle, ako tih 20 sati e, smanjimo na 10, tada bismo mnogim studentima onemogućili egzistenciju, egzistencijalni minimum i to je e, jako, jako bitna tema o kojoj moramo raspravljati. E, to je crvena linija koju moramo slijediti i ne možemo očekivati od njih da pruža određene usluge, a za uzvratim im ne, dajemo, e, ne osiguravamo novčane uvjete. Oni koji žele ostati mi želimo biti velikodušni, predložili smo 18 mjeseci da smiju ostati nakon što njihove stipendije isteknu. Jer kad već imamo tako visoko inteligentne ljude u Europskoj uniji, onda im trebamo pružiti mogućnost da pronađu stalno radno mjesto i ostanu ovdje. Dakle, niti ovdje ne smijemo smanjivati prijedlog komisije e, na 12 mjeseci sa 18 mjeseci. E, to bi bila fatalna pogreška za ljude koji žele ostati u Europskoj uniji. Hvala i na kritikama. To je glas liberala. Sada dajemo glas zelenima. Izvolite. Hvala lijepa i ja bi eh, htjela eh, dodati zahvala izvestiteljici eh, na poslu koju je obavao. Slažem se s onima koji kažu da jako žalimo zbog velike brzine koje moramo raditi na ovome. Osobito kada gledamo što bi moglo biti dopustivo u ovom odboru i odboru za građanske slobode. E, odbor Libe je imao još i raniji rok za amandmane nego ovaj odbor. Mislim da je to dovelo do određenih problema jer postoje određena otvorena pitanja koja trebaju biti pokrivena, a mi mislimo da nisu zbog ovih problema s vremenom. Ja mislim da je to zaista neizgodno. E, e, slažem se s onim što je rekla Celija o učincima, da ne smijemo ići unatrag. E, ako e, države članice imaju povoljne odredbe, to se očito ne smije dirati. Sad me to dovodi do još jednog pitanja o o paritetu sa jedinstvenom dozvolom ili e, manje više ovi istraživači imaju paritet sa plavom kartom. Tu postoje određene razlike i tu se izlažemo e, opasnosti da istraživači e, u određenim elementima e, će biti pogođeni u odnosu na članove obitelji, to je korak unatrag, a to je nešto što svakako ne možemo prihvatiti kao klub. Mislim, drugo, da kada gledamo paralelno sa jedinstvenom dozvolom i obuhvatom nje, ja nemam problema s time u načelu za dodatne skupine, ali htjela bih čuti od komisije o tome kako oni misle da je to u skladu, tko je tu, a tko nije isključen, osobito s obzirom da jedinstvena dozvola obuhvaća one koji rade, imaju pravo na rad, a možete tvrditi da, da obuhvaća i studente ako im damo pravo na rad, a to je više E, nego simbolično pravo i e, mi bismo svakako onda tu e, poduprijeli prijedlog komisije po tom pitanju. Ali kada govorimo o nekim drugim skupinama, mi zapravo ne gledamo nešto što bi mogli smatrali ugovor o radu, odnosno zapošljavanje. Te dragovoljci nisu u formalnom radnom odnosu. I zato imamo probleme s određenim amandmanom koji idu u smjeru E, postupanja prema svakoj kategoriji kao da se radi o jednom izravnom e, ugovoru radu za, e, ili radnom odnosu mora postati jasnoća ljudi moraju shvatiti po kojoj osnovi dolaze koja prava imaju kako, i kako onda očekivanja imaju osnovana očekivanja ako oni rade kao čuvaju djecu za zamjenu za stani hranu ili volontiraju moraju imati pristup tim pravima to se svakako radi o ugovornom pravu e, e, u nekim slučajevima e, i onda je jako upravo ovaj odman koji govori o pravnim ili ugovornim odnosima, o radnim odnosima. Moramo paziti što smo tu postavili, da ne guramo ljude u radni odnos Eh, onakav, eh, a da to onda bude neki odnos koji nije onakav kakav oni misle da je eh, u onome što oni rade. Neki amandmani govore o pitanju onih koji su na usavršavanju, plaćenom ili neplaćenom, a ne znam zapravo točno o čemu to govorimo, da li govorimo o određenim kategorijama. Ja mislim da određene države članice zapravo povezuju ovo, ovaj proces e, ili pojam usavršavanja sa e, trajnim procesom obrazovanja. Za neke države članice to nije tako. To je nešto e, što više vidimo kada su ljudi završili formalno obrazovanje i kada žele steći veće iskustvo prije nego formalno uđu na tržište rada. Dakle, moj klub e, imao bi problema e, podupriti amandmane koje opet e, sužavaju definicije na temelju kojih ljudi mogu u tome sudjelovati. Pitanje čuvanja djece u zemlju za stan i hranu i onda e, dobna pitanja e, u vezi s člankom 3 i člankom 14 koji malo više govori o čuvanju djece u zemlju stani hranu. E, naš klub zapravo je potpuno za pokušaj uspostavljanja uvjeta na temelju kojih ljudi se angažiraju mi ne želimo dodavati iskorištavanju e, s obzirom na konvenciju ALO-a o radnicima u kućanstvu. E, Koja je dozvoljena granica, moram razmisliti, hoćemo li staviti godinu dobnu granicu e, za nekoga ko čuva djecu u zamjenu za stan hranu. Nama bi bilo draže da ne postoji godnja granica, mi mislimo da i ljudi kasnije u životu mogu imati koristi tog iskustva, E, možda žele dodati razumijevanju kultura, jezika i tako dalje. Mi bi, kljevali da tu stavimo gornju dobnu granicu, ali općenito amandmani koje ćemo mi poduprijeti e, su oni koji ovo čine što je više moguće otvorenim i e, jasno određuju e, prava i očekivanja ljudi i želimo da što više moguće ljudi ima koristi od ovoga i moramo zapamtiti da je ovo e, e, zakonski akt koji e, će biti tu više od samo nekoliko godina i u tom duhu ga moramo i prespitati. Hvala. Hvala lijepa. Želi li još netko se javiti za riječ? Netko iz komisije možda? Izvolite, imate riječ. Jako lijepo mi gledate. Hvala lijepa predsjedniče, hvala izvjestiteljice i, e, izvjestiteljima u Sijeni na njihovom radu na prijedlogu amandmanima. Nekoliko primjedbi o glavnim pitanjima koja su otvorena, možda neka pojašnjenja o pitanjima koja su postavljena komisiji. Kao prvo željela bih se podsjetiti e, da su ciljevi ovih prijedloga uglavnom prije svega povećanje konkurentnosti Europske unije i privlačenje talenata, svakako u smislu studenata i istraživača. Što se tiče ostalih skupina, E, želimo pogodovati razmjeni mladih ljudi i zaštititi ranjive skupine, kao što su oni koji čuvaju djecu u zamjenu stani hranu ili OPR. E, mi ne vidimo ovaj prijedlog da se prvo odnosi na e, migraciju, radnu migraciju, naravno postoje određene odredbe o ovlaštenju pristupu rada studentima. Možda se neke kategorije mogu smatrati radnicima u državama članicama kao istraživači, ali mi ne mislimo da je ovaj prijedlog uglavnom usmjeren na radnu migraciju. Mislim da je to važno imati na umu. Naravno, ovo ovaj je odbor za zapošljavanje, za vas su jako važni vidovi zapošljavanja, pravo ste, ali moramo imati na umu da skupine obuhvaćene ovim prijedlogom dolaze u svrhe koje nisu e, uglavnom, čak i za one koje, skupine koje imaju pravo na rad, nisu te svrhe u okviru radne migracije. Mislim da je to važno imati na umu kada se radi, na primjer, o nekim amandmanima e, koji vrlo detaljno ulaze u usklađivanje zakona o radu država članica ili u definiranje elemenata e, radnog odnosa. Moram reći reći da to zaista nije bila svrha komisijnog prijedloga da e, ulazi u podrobnosti usklađivanja e, radnog zakonodavstva država članica. Moram reći da je to vrlo osjetljivo i za vijeće i za države članice e, kada bismo mi išli u tom smjeru u ovom prijedlogu. Ono što mi predlažemo, barem do određene mjere, kao što smo to učinili i u drugim prijedlozima imigracija, je usklađivanje prava u okviru jednakog postupanja. To je naravno važno, nekoliko vas je spomenulo jedinstvenu dozvolu, pravo na jednako postupanje koje je ugrađeno u jedinstvenu dozvolu. Imamo odredbe naravno o jednakom postupanju i u drugim direktivama, plava karta, istraživanje i tako dalje. Možda možda da malo objasnim logiku našeg prijedloga što se tiče jednakog postupanja i odnosa sa jedinstvenom dozvolom, jer su bila postavljena pitanja o tome. Prije svega glede istraživača, na temelju postojeće direktive o istraživačima iz 2005. Istraživači imaju pravo na potpuno jednako postupanje bez ikakvih odstupanja ili derogacija iz izuzetaka E, mi mislimo da taj status treba biti e, e, zadržan, ne želimo ići natrag. Zato smo predložili odstupanje od članka 12.2b od direktive o jedinstvenoj dozvoli koja postavlja određena ograničenja jednakom postupanju koja se koje države članice mogu provesti jer mislimo da istraživači trebaju zadržati svoj status i svoje pravo na potpuno jednako postupanje. Što se tiče studenata, vjerujemo da su oni obuhvaćeni jedinstvenom dozvolom, kao što je spomenuta jedinstvena dozvola obuhvaća i one koji su ovlašteni raditi. U našem prijedlogu mi predlažemo i kažemo da studenti imaju pravo e, biti zaposleni i čak i obaviti određene ekonomske aktivnosti. E, postoji naravno ograničenje sati, to nije glavna svrha, ali ovlašteni su raditi. Po našem mišljenju oni su obuhvaćeni pod jedinstvenom dozvolom i to tako treba biti i dalje. i e, Trebaju se primijeti ograničenja e, i e, e, odstupanja u okviru te dozvole. Imaju postupanje malo manje povoljno u usporedbi sa studentima, ali obuhvaćeni su jedinstvenom dozvolu. A imamo još druge kategorije koje, na primjer kao volonteri, oni koji idu na osposobljavanje, studenti, učenici, za koje predviđamo da će imati pravo na jednako postupanje barem e, u odnosu na pristup robama i uslugama, opskrbi robama i uslugama uz nekoliko e, iznimaka. Dakle, mislimo da trebaju imati osnovna prava na jednako postupanje, čak i ako se neće smatrati radnicima. E, to je dakle e, e, logika našeg prijedloga. Kao što smo već rekli na Libeu, mi smo voljni imati uvodnu odredbu kojom to pojašnjavamo, da bude kristalno jasno što je logika, ko je obuhvaćen, tko nije. Biće nam drago da to dalje pojašnjavamo, ali evo ovo je logika iza našeg prijedloga što se tiče jednakog postupanja. Možda još samo e, jedna zadnja primjedba o primjedbama koje su dane o pogodnijim pogodnim e, odredbama, povoljnim odredbama na nacionalnoj razini. Imamo, mi smo predvidjeli e, tu mogućnost za države članice da zadrže povoljnije odredbe, osobito kad se radi o pravima. Naravno, ako države članice predvide povoljnija prava, to treba biti dozvoljeno. No međutim, E, mi bismo okljevali to proširiti na sve odredbe, uključujući uvjete e, pristupa, jer bi to dovelo do vrlo usjetnjenog e, okvira ako bi države članice bile, imale potpunu slobodu u postupcima, kriterijima za pristup. Mislimo da to ne bi bilo dobro i ne bi imali koherentan i prihvate, privlačan pravni okvir za te kategorije. Naravno, postoje određena područja u kojima države članice moraju zadržati manevarski prostor, svakako kad se radi o pravima, ali mislimo da to ne bismo smjeli proširiti na sve članke jer se zaista izlažemo opasnosti da usitnimo pravni e, e, okvir, a naš je cilj imati koherentni, e, dosljedni, privlačni okvir za različite kategorije koje su obuhvaćene. E, sad ću se u ovom trenutku zaustaviti naravno ako ima pitanja, da, rado ću odgovoriti. Hvala lijepo i na opširnosti. Antigoni, sada je tvoja zadaća u nekoliko rečenica nešto reći, jer imamo E, još jednu točku dnevnog nakon Hvala. Prije svega zahvalit ću e, izvjestiteljima u sjeni. Ono što su oni rekli e, su uglavnom naše glavne bojasni da imamo na, moramo imati na umu da je ovaj zakonski akt će imati dugoročni utjecaj na život europljana u svim državama članicama i treba nam više vremena za to. Molim vas, sljedeći puta u sličnoj situaciji, tako složenoj situaciji, dajte nam vremena jer bismo mogli eh, puno više raspravljati sa komisijom i ljubazno molim komisiju da e, ovo stvari koje su sada pojasnili, molim vas dajte nam to u pisanom obliku za ove posebne kategorije što je prije moguće do sutra, tako da možemo imati na umu i shvatiti e, kakve su odredbe u postojećim direktivama i, e, i one u našim kompromisima. Samo nekoliko stvari želim otvoriti proširenje e, direktive učinilo je e, složenom. Želimo zaštititi ranjive skupine. To je namjera svih političkih klubova, klubova zastupnika. Moramo pronaći pravu ravnotežu da vidimo kako u tim područjima socijalna sigurnost, dob, e, koliko mjeseci će ostati u državi članici kako ćemo se time to rješavati, ali nemojmo zaboraviti da postoji puno razlika u pristupima država članica i zaista e, u redu je da neke od tih odredbi ne budu obvezne. Ne smijemo zanemariti načelo e, supsidijarnosti subsidijarnosti po našem mišljenju. A što se tiče nezaposlenost, e, htjela bih nešto reći. Da, namjera je dobiti najbolje kandidate i poboljšati uvjete na tržištu rada, privlačenjem najboljih talenata iz trećih zemalja, ali ne smijemo pocijeniti činjenice da postoje takve procjepi u razini nezaposlenosti u raznim zemaljama unutar Europe, postoji odljev mozgova iz Cipra, Grčke, Španjolske, europskih zemalja, a europljani vrlo jako pokušavaju dobiti radno mjesto unutar svoje zemlje ili imati ili kretati se da idu u Njemačku ili negdje drugdje sa tako puno nezaposlenih svakako morate razmisliti koja je najbolja ravnoteža kako bi se zadržalo e, ravnoteža između potreba za zapošljavanjem. Evo, to sam htjela reći E, cijenili bismo odgovor komisije ako bi mogao biti u pisanom obliku, e, pa molim vas istaknite, navedite koje su to posebne direktive koje postoje za razne odredbe i naravno pokušat ćemo postići kompromise do kraja tjedna. Hvala. Hvala lijepa Antigoni. Želim vam ugodan rad tijekom sljedećih nekoliko dana. 25. rujna, dakle sljedeći tjedan, imamo raspravu o kompromisima i imat ćemo sigurno neke poticaje. 26. rujna ćemo održati glasovanje i 17. E, listopada će glasovati Libe. Hvala vam lijepa na ovoj žučnoj raspravi. Imamo još šest minuta do javnog saslušanja. Tema je strategije uključivanja e, u državama članicama za integraciju Roma. Je li moguće u roku 6 minuta obraditi tu temu? Elih, ti imaš riječ? Thank you, Thomas. Hvala Tomas. Imamo 65 amandmana. Hvala e, svima koji su poslali svoja mišljenja. Većina amandmana još uvijek e, su kompromisni amandmani, imamo deset kompromisnih amandmana koji su predloženi jučer njima raspravljeno. Čini mi se e, da bismo mogli e, postići prilično široki sporazum. Neki su naravno ili izvan obuhvata ili ih ne mogu prihvati. Naprimjer, amandman jedanaest koje se tiče migranata ili ne žena koje nisu Romi. Neki trebaju daljnje pojašnjenje kao što je amandman 13 koje je dala gospođa Kliveti. Ja ne razumijem možda e, je to loš prijevod, ali ja ne razumijem te amandmane. Ono što bi ja željela naglasiti, usredotočila sam se možda malo više nego obično na zapošljivost e, romskih žena. E, htjela bih zamoliti svoju cijenjenu kolegicu da zadrži ovu razliku između zapošljivosti, pristupu tržištu rada i diskriminaciji. Te tri kategorije međusobno su povezane, ali nisu iste. u kompromisima pokušavam e, kombinirati e, ova tri fenomena. Ali htjela bih zamoliti da zadržimo ovu razliku jer e, zapošljivost je jedno, posebno pitanje. Ako imamo 32% stope nepismenosti romskih žena, nikada nećemo imati tak toliko radnih mjesta za e, radnike nekvalificirane ili nisko kvalificirane e, oni će imati teži pristup e, tržištu rada i to je diskriminacija. Mnogo amandmana tiče se obrazovanja i segregacije, a ja sam jako za one amandmane u kojima se kaže E, da je jako važno obrazovanje u ranom djetinstvu. Imam osjećaj da smo e, prilično široko opokrili to pitanje. Dakle, još jednom radimo na kompromisnom amandmanu i voljela bih vas, e, molim vas za povratne informacije do danas na večer što se tiče kompromisnih amandmana. Kinga Hvala vam lijepa. Hvala Edit na tvom mišljenju. Mislim da smo sve bitne aspekte ovog pitanja rodnosti i integracije Romkinja obuhvatili, no željela bih u kompromisnim amandmanima vidjeti sljedeće. Rabi se jezik koji ne kazuje o tom individualnom problemu žena Romkinja specifično, puno zapošljavanje, e, djelomično zapošljavanje. E, naš pristup je više individualne prirode i mi želimo da to bude odraženo i u jeziku koji bi trebao biti sustavniji, koji bi trebao poslati poruku da je puno zapošljavanje usko vezano uz e, visoku stopu napuštanja škole, ozračem u školama, naobrazbom lošije kvalitete, ne postoji e, atmosfera uključivosti kod romkinja jer roditelji ne vjeruju, nemaju povjerenja u škole iz različitih razloga i rezultat toga je velika stopa napuštanja škole od strane romkinja. Također e, tineđerska trudnoća, koja kasnije onemogućava ženama da nastave na obrazbu i da se zaposle. Dakle, više imamo problema sa jezikom, a ne sa cijelom konceptom, kao što ste vi spomenuli. Danas popodne ćemo iznijeti prijedlog i podržat ćemo kompromisne amandmane ako ćemo primijeniti jezik koji neće biti individualan, već E, sustavni i općeniti. Te ćemo tako to pokušati riješiti. Hvala. Hvala lijepa. Imamo još jedno javljanje. Imamo još jedno javljanje za riječ, da ili ne? Dakle, imamo novu situaciju sada u odboru. Moramo se sada uzbiljiti. Mogli vas podsjetiti na naš raspored. Kompromisni amandmani će se 27. rujna razmatrati. O njima će se glasovati sljedećeg dana. Odbor za rodnu ravnopravnost će glasovati 14. listopada i time zaključujemo ovu točku dnevnog reda i dolazimo do sljedeće točke, a to je točka 13 dnevnog reda javno saslušanje koje smo organizirali na temu gospođe McIntyre e, i njenog izvješća. Ne vidim ju ovdje. Kada će ona doći? Zna li netko? Onda ćemo čekati nekoliko minuta. Jel bi bilo čudno da započnemo sa javnim saslušanjem bez nje? Ispričavam se i svim zastupnicima i prevoditeljima, ali moramo sada napraviti jednu stanku od nekoliko minuta. Eh, eh, Dragi kolege, sada ćemo nastaviti sa radom, obzirom da je ministar došao. Točka 13. Došla je izvjestiteljica. Dakle, organiziramo javno saslušanje koje je vezano uz izvješće na vlastitu inicijativu sastavila ga je naša kolegica Antija McIntyre. Pokušat ćemo odrediti na koji način Europska unija može, može stvoriti povoljno okruženje za poduzeća i novo osnovana poduzeća za stvaranje novih radnih mjesta. To je za ovaj naš odbor od velike važnosti i to je prvi korak u našem radu e, vezano uz izvješće gospođe McIntyre i da unesimo malo svjetla. E, pozvali smo tri govornika. To je eminentna, uvažena govornika. Najprije imamo gospodina Marka Hobona, koji je e, državni ministar Ujedinjene kraljevine za rad i mirovine. Jozefa Njemica, koji, nam nije stranac, nije stranac ovom odboru, on je naš redovni gost. Podsjetit ću vas samo, on je zamjenik glavnog tajnika Europskog saveza sindikata i također još jednog čestog gosta, gospođu Lilijan Volozinskis, direktorice Europske, za socijalna pitanja u Europskoj udruzi za obrte, mala i srednja poduzeća. Zahvaljujem svima na što su došli i bez daljnje odgode predložila bih da ovi govornici koje sam sada predstavila započnu sa svojim izlaganjima od 10 minuta. No prije toga Naravno, trebamo dati riječ našoj izvjestiteljici da nam predstavi javno saslušanje i sva pitanja koje smo sada spomenuli i da nam objasni na koji način ona predlaže da članovi odbora razmatraju ova pitanja, točke iznesene u izvješću. Ne zaboravite, mi jesmo odbor za zapošljavanje, a ne odbor za industriju, odnosno unutarnje tržište. Gospođo McIntyre, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Vrlo mi je drago što je odbor odlučio držati javno saslušanje i izraditi izvješće za ovu važnu temu. Također sam oduševljena da, da su nam došla tri stručnjaka za ovu temu danas nezaposlenost, posebice nezaposlenost mladih, je najveći problem i najveća zabrinutost ovog odbora. Svi mi smo zainteresirani e, na način na koji bi Europska unija mogla stvoriti okruženje koje će e, pružiti podršku poduzećima, poslovnim djelatnostima i novoosnovanim poduzećima za otvaranje novih radnih mjesta. 20 godina sam vodila jedno malo poduzeće prije što sam došla u Europski parlament i osjećam veliku strast e, da bi, kako bi pomogla malim poduzećima i njihovom procvatu. Europska unija ima zanimljive politike i projekte u ovom području, kao što je, na primjer, načelo E, testiranje SMS-ova i mislite uvijek da su najmanji prvi. E, I Europska unija je identificirala deset zakona koji najviše opterećuju mala i srednja poduzeća. Bila sam izvjestiteljica za dva izvješća o malim i srednjim poduzećima, e, o pristupu financijama i smanjivanju birokracije. Sva izvješća su bila podržana od strane odbora. Nadam se da ćemo to moći i dalje nadograđivati. Kao što znamo, mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća trenutno trenutno e, osiguravaju 9 milijuna radnih mjesta u privatnom sektoru u Europskoj uniji. Tu je veliki potencijal za stvaranje radnih mjesta, rast i inovacije posebice obzirom da 85% svih novih radnih mjesta u posljednjih 10 godina je dolazi upravo iz tog područja malih i srednjih poduzeća. Suočeni smo sa velikim izazovima. Broj ljudi u Europi koji žele biti samo zaposleni se smanjio sa 40% na 37% u posljednjih 5 godina. Gotovo polovica strahuje od stečaja i više od 50% kaže da je vrlo teško doći do dostatnih informacija i kvalitetnih informacija o osnivanju poduzeća. Vidimo sve rastuću međunarodnu konkurenciju e, razlog tome je, e, su visokoškolovane radne snage koje pak nedostaju u Europskoj uniji ili nisu e, primjerene, nisu prikladne postoji jasna tendencija u Europskoj uniji e, za otvaranje radnih mjesta koje iziskuju više kvalifikacije. E, mnogo do, 2020. se očekuje da će e, većina radnih mjesta zahtjevati još više visokih kvalifikacija. Procijenjeni nedostatak kvalificiranih stručnjaka za e, informacijske komunikacijske tehnologije između 383 e, i 700 tisuća se očekuje takvih stručnjaka sve više e, će se tražiti vještine informacije i komunikacijske tehnologije, matematike, računalstva. U svakom slučaju neće biti dovoljno tih vještina za potrebe poduzeća. E, postoji veliki raspon mjera koje predlažu zastupnici država članica kako bi riješili to pitanje. Neki kolege dolaze iz sindikata, drugi iz e, manjih ili većih poduzeća, neki dolaze iz država članica sa visokom stopom nezaposlenosti koji su i teško pogođene gospodarskom krizom, a drugi dolaze iz zemalja čija gospodarstva doživljavaju rast, a i pada nezaposlenost. Činjenica da razgovaramo o tome na koji način Europska unija može doprinijeti stvaranju ovakvog okruženja E, a zapravo poslodavci bi to trebali e, napraviti, pokazuju sama po sebi e, našu predanost za otvaranje novih radnih mjesta kao izvjestiteljica. Mene bi najviše pomoglo u pripremi nacrta mišljenja, da čujemo od našeg govornika na koji način se propisi mogu prilagoditi praktičnom poslovanju poduzeća. Naprimjer, iskustva donošenja odredbi u Europskoj uniji, na koji način je to moguće poboljšati i koje praktične, administrativne i regulatorne regulatorne e, promjene koje su poboljšale e, uključivanje novih radnika e, na tržište rada su bile najkorisnije. Radujem se konstruktivnoj raspravi i danas ćemo čuti neke mudre prijedloge koje ćemo moći uključiti u naše izvješće. Hvala lijepo gospođo izvjestiteljice. Idemo bez daljnje, daljnjeg odlaganja i dajemo riječ gospodinu Marku Hobanu, ministru Ujedinjene Kraljevine za rad i mirovine. On je bio ministar 2012. i završio je Europsku školu ekonomije, Londonsku e, školu ekonomije i političkih znanosti, to je pravi naziv institucije e, u kojoj ste završili vaše školovanje. Dakle, izvolite, imate 10 minuta na raspolaganju. Hvala vam lijepo i što ste me pozvali. Hvala vam što ste mi omogućili mogućnost da vam dam dokaze danas ujutro. E, najprije, bih se želio obratiti e, našem odboru. E, čak i ono, ono što nam je zajedničko svima, neovisno o klubu zastupnika i političkoj orijentaciji, je potreba da se pobrinemo najvećim izuzećima, najvećim izazovima ovog društva to je nezaposlenost. posto je bila nezaposlenost u Ujedinjenoj kraljevini u e, srpnju ove godine, a u cijeloj Europskoj uniji više od 20%. U Ujedinjenoj kraljevini je e, nezaposlenost spala 7% ispod prosjeka Europske unije. E, dakle, što trebamo napraviti kako bismo otvorili nova radna mjesta u Europskoj uniji? Ne radi, ne, radi se o tome da Europska unija mora otvarati nova radna mjesta, već države članice, odnosno poduzeća. U posljednjih deset godina smo analizirali odakle dolazi najviše novih radnih mjesta, prvenstveno iz malih i srednjih poduzeća. E, čak 80 posto novotvorenih radnih mjesta dolazi iz tog područja. Zato je vrlo bitno da učinimo sve što je u našoj moći, da, e, da podupiremo mala i srednja poduzeća, da rastu kako bi mogli zapošljavati dodatne radnike mislim da je ključna uloga Europske unije država članica e, uspostava pravog okvira i okruženja u kojem e, poduzeća mogu procvrsti i o tome želim danas raditi, govoriti i e, o moram govoriti o tome na koji način možemo podržavati poduzetništvo i stvoriti pravi regulatorni okvir. To ću oslikati nekim primjerima iz naše prakse u Ujedinjenoj Kraljevini i mjere koje su nama pomogle da riješimo ta pitanja. Nešto ću vam reći o tržištu rada u Ujedinjenoj kraljevini. Mi imamo više ljudi koji rade nego ikada. Prošlog mjeseca čak smo dobili pad nezaposlenih. E, imamo osam milijuna ljudi koji su stariji od 16 godina i koji rade trenutno u Ujedinjenoj kraljevini, što je 301 tisuća više u odnosu na prethodnu godinu u posljednja tri mjeseca e, u odnosu na javni sektor. Također imamo sve više žena koje rade E, više od 35 tisuća. Od 2040. privatni sektor je stvorio 1,4 milijuna novih radnih mjesta, što je tri radna mjesta na svako radno mjesto koje je bilo izgubljeno u javnom sektoru. E, kao posljedica mjera štednje koje smo morali uvesti. Dakle, to pokazuje da e, možemo otvarati nova radna mjesta u privatnom sektoru i istodobno rješavati deficite u javnoj upravi s kojima su suočene druge države članice. Dakle, vidjeli smo da, od, da postoji velika otpornost tržišta rada. I ono što smo vidjeli u Ujedinjenom e, kraljevini je fleksibilnost tržišta rada što nam je omogućilo vrlo malu nezaposlenost, čak manju u ovoj recesiji nego u tijekom prethodnih recesija E, sveukupna razina nezaposlenosti je padala, a e, rad na određeno vrijeme i rad na ugovor je rastao, što je doprinjelo oporavku. Stoga je vrlo bitno E, da i dalje nastavim, zadržimo osoblje koje radi na ugovor o radu, odnosno na privremeni ugovor o radu i e, oni koji su nezaposleni su e, pokušali iskoristiti tu priliku jer su vidjeli da je to korak u pravom smjeru stalnog zaposlenja. U posljednje nekoliko mjeseci i nekoliko godina smo vidjeli da rast zaposlenosti dolazi i u okviru stalnog zaposlenja, a smanjenje e, ugovora na određeno radno vrijeme. Dakle, vidimo da je tako nešto pomaže poduzećima kada žele e, početi zapošljavati ljude, a ne obvezivati se na dugoročno zaposlenje, no kada kvaliteta recesije e, se poboljšava, tada ti privremeni ugovori se vrlo često e, pretvaraju u ugovore o neodređenom e, radnom vremenu. E, vidjeli smo tijekom financijske krize da banke nisu željele pomagati E, malim i srednjim poduzećima. Zato smo mi stvorili različite programe kako bismo e, pružili poticaje bankama da omogućavaju mnogo više kredita malim i srednjim poduzećima i smanjuju troškove financiranja e, u trenutku osnivanja poduzeća i da se smanje kamatne stope. Također smo poticali poduzetništvo. Jedno od područja na kojem ljudi mogu uistinu učiniti razliku je kada osnuju sami vlastito poduzeće. I mi smo lansirali naknadu za osnivanje novih poduzeća koja pomaže ljudima koji su nezaposleni da e, steknu mentorstvo što im pomaže u uspostavi poslovanja. 2000 e, novih poduzeća svakog mjeseca se otvara u Ujedinjenoj Kraljevini i osnivaju ih ljudi koji su prethodno bili nezaposleni. Ispričat ću vam jednu priču koja će vam to slikati. Prošli tjedan sam susreo Heli. Heli živi u e, West Walesu, bila je nezaposlena i zahvaljujući našem programu je e, otvorila jedan vrtić i zapošljava 17 žena koje su sve do tada bile nezaposlene. Dakle, njena odluka da otvori vrtić je pružila nadu drugim nezaposlenim ženama u njenoj zajednici. Dakle, vidite koliko je to snažna poruka koju šaljemo nezaposlenima. Mnoga poduze, osim, osim ovih poticaja za E, novoslovna poduzeća e, osiguravamo zajmove mladim poduzetnicima e, koji također žele osnovati nova poduzeća i 7000 takvih tvrtki je utemeljeno, zahvaljujući tim našim naknadama. E, e, središnji cilj vlade je stvoriti pravi regulatorni okvir uklanjanjem nepotrebnih zaprika koje e, stvaraju dodatne troškove poduzećima. Kada smo počeli obnašati funkciju 2010. godine, uveli smo pravilo jedan unutra, jedan van E, dakle, željeli smo rasteretiti poduzeća nepotrebnih e, birokratskih pravila. Zapravo na e, javnu upravu je to bio veliki teret jer smo morali vidjeti koja pravila donose dodanu vrijednost i koja moramo zadržati, a koja možemo ukloniti jer su nepotrebna i vlada sada vrlo oprezno razmišlja pri donošenja odluke da uvede nova pravila. Dakle, ovo naše načelo jedan unutra, jedan van nam je uštedio jednu milijardu eura i to je bila velika pomoć poduzećima i e, pojačalo je zapošljavanje. Dodatni poticaji je, e, Dakle, pomičemo se sa jedan e, unutra, jedan van, na jedan unutra, dva van. Dakle, želimo udvostručiti ovu inicijativu Također e, smo pokušali doprijeti do poduzeća kako bismo identificirali gdje možemo reformirati odredbe i Lansirali smo program smanjivanja birokracije kako bismo mogli pojednostavniti, racionalizirati i rasteretiti opterećenje poduzećima i kako bismo mogli promicati e, rast e, zaposlenja i otvaranje novih radnih mjesta. Dakle, četvrtinu milijuna eura godišnje smo uspjeli uštedjeti i e, pomoći financijskim poduzećima koja mogu na taj osloboditi svoje resurse za rast i zapošljavanje novih djelatnika. E, etabliramo jedan odbor koji procjenjuje e, troškove i koristi novih politika vlade. Dakle, moramo proći jedan rigorozni proces kako bismo provjerili jesu li e, sva naša, e, sve naše odluke i pravila solidni, valjani i utemeljeni na činjenicama. E, dobili smo zeleno svjetlo našem programu za podnošenje novih promjena. Sve to moramo nadopuniti, naš rad želimo nadopuniti radom Europske komisije. Pozdravljam odluku komisije da odredi deset zakona koji najviše opterećuju e, mala i srednja poduzeća. Također na području e, javnog zdravstva i sigurnosti ja sam bio uključen u taj rad i mi smo željeli pojednostavniti ovo područje, a ne da umanjimo zaštitu djelatnika. To nam je bilo vrlo bitno, to je važna komponenta našeg rada. Postoje načini da možemo pojednostavniti smjernice, proces usuglašavanja možemo racionalizirati i mi smo to napravili u Ujedinjenoj kralji kraljevini jer je dokazano da smo mi jedno od najsigurnijih mjesta za radnike. E, također uredbe Europske komisije se trebaju preinačiti. Veselimo se komunikaciji Europske komisije koju ćemo dobiti e, uoči Europskog vijeća u listopadu. E, posebice za e, mala i srednja poduzeća, nove mjere. Također e, moramo usvojiti brže e, nove prijedloge na razini Europske unije država članica. Moramo analizirati načine koji mogu pojednostavniti primjenu testiranja malih i poduzeća i razumjeti e, da je malih poduzeća mnogo teže razumjeti e, sve što se od njih očekuje. Jedna poduzetnica je e, odgovorna za 17 ljudi. Dakle, što više e, propisa namećemo takvom poduzeću, povećavamo odgovornost za takve poduzetnike. I zato vas potičem da porazmislite i o tim prijedlozima. Dakle, zaključno moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo imali održivi je otvaranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru, to je odgovornost poduzeća. To se dogodilo u posljednje tri godine u Ujedinjenoj Kraljevini, no odgovornost koju mi imamo kao zakonodavci, kao e, regulatori je da e, propisi koje donosi imamo pomažu otvaranju novih radnih mjesta, a da ne namećemo nesrazvorno složene e, namete i propise pristojbe malim poduzećima. Jer ako to napravimo, e, mnogi koji nemaju posla će patiti, a to su prvenstveno mladi. Ima mnogo mladih koji žele raditi, a e, ne mogu. Dakle, naša zadaća i odgovornost je da prvenstveno imamo njih na umu i pomognemo prosperitetu njihove budućnosti. Hvala vam lijepo, ministre. Zahvaljujem na vašim predlazima. o nečemu što bi moglo biti uključeno u naš radni program, a riječ sad dajem Jozefu Njemecu, Deset minuta. Puno hvala, predsjednice. E, ja mislim da kada stvari pogledamo s europskog stajališta, da je uvijek potrebno uzeti u obzir e, različitost situacija. Dakle, pozitivan opis e, zaposlenosti koja se može pojaviti u jednoj zemlji, mora se doživjeti u širom kontekstu. Nažalost, nismo optimistični kao predstavnici radnika, zbog toga što ono što se dešava na europskoj razini je zapravo uništavanje, ukidanje radnih mjesta. Isto vrijedi za rast europskog bloka u cjelini, a to zapravo čak nema niti veze sa činjenicom da Europa e, nema činjenicu, ima svoju strategiju Europa 2020. za rast i mi dijelimo ciljeve te strategije, ali ne sumnjamo da ta ambicija i zamisa od toga da imamo sposobnost stvaranja Eh, radnih mjesta na razini cijele Europske unije eh, se zapravo već nije pojavilo. Zapravo je došlo do uništavanja radnih mjesta, do smanjenja broja zaposlenih i zapravo mi ove ciljeve razmatramo na temelju našeg iskustva iz prethodnih godina, a osobito uzreši u obzir da je kriza i konkretnije europska reakcija na krizu zapravo idu suprotno našim dugoročnim ciljevima. Takva situacija mora se razmotriti hladne glave imajući na umu koja pozitivna iskustva susrećemo u određenim zemljama. Dakle, ako tako sagledamo stvari, i ovdje govorim u ime jednog od socijalnih partnera kao predstavnik radnika, vjerujem da je korisno vratiti se na ono što smo dogovorili zajedno s poslodavcima kad smo započeli sa jednom pregledom, studijom e, europskog tržišta rada 2007. prije krize. No, mislim da smo imali pristup, da smo identificirali pristup koji je zapravo nužan za zapošljavanje u Europi, isto tako nužan za rast i za cjelokupno cjelokupni poduzetnički kontekst a on zapravo u obzir uzima cijeli niz aspekata. Isto tako tu imamo usporedbu pojedinih nacionalnih situacija. I zbog čega to spominjem? Zbog toga što se nas se ponovo poziva da revidiramo te studije, da naučimo neke pouke iz tog cijelog iskustva. Zato će trebati određeno vrijeme, no ono što je važno u našem pristupu, u ovim preporukama, imati na umu da stvaranje jednog povoljnog okruženja u Europi, e, da za to treba imati na umu i međunarodnu konkurenciju, onu SAD-a, Azije, i da mi neprestano naglašavamo ulaganje u ljudska bića kao naš prioritet. Također naglašavamo i pitanje stvaranja jednog okruženja koje će biti povoljno za poslovne djelatnosti, za poduzeća I ne samo da smo se bavili aktivnim politikama tržišta rada, već smo se dotakli nekih makroekonomskih tema. I tu smo naglasili potrebu uspostavljanja, i to na europskoj razini, jedne anticikličke politike. Uz to naglasili smo potrebu ulaganja u javne službe koje bi olakšale funkcioniranje poduzeća. I ono što je od ključne važnosti za nas je da smo se usredotočili na činjenicu da u kontekstu svih ovih europskih aktivnosti koje promiču otvaranje poslova i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, da moramo uzeti u obzir i konkurentnost. Tu bih zapravo vole reagirati na pitanje revizije europskog zakonodavstva. Dakle, mi ćemo očito u to biti uključeni, no važno je da zaštita radnika ne bude smanjena. Dakle, što se tiče podrške mobilnosti radnika, moramo se pobrinuti da se jednako odnosi prema svim radnicima bez obzira na njihovu zemlju porijekla. Nama je jasno da kada se radi o ovakvoj reformi, da kada ju se organizira sa razine država članica, da je važno da socijalni partneri budu uključeni u formiranje pravila. Dakle, potrebno je pronaći ravnotežu između interesa radnika i interesa poslova, odnosno poslodavaca. To je ključna poruka koju zapravo želimo odaslati. Kao što sam rekao, kada zapravo razmotrimo provedbu ovih preporuka e, i ono što smo se dogovorili s poslodavcima, e, možemo vidjeti da ono što se zapravo dogodilo jest da zapravo nije došlo do nužne ravnoteže u europskim politikama koje se trenutno provode. To je nažalost slučaj i to je razlog za brigu zbog toga što povjerenje građana, osobito radnika. Dakle, povjerenje u njihovu budućnost i europsku dimenziju njihove budućnosti, njihovog zaposlenja i jeste ono što je ključno. I zbog toga smo osmislili nove reakcije na događaje u Europi tako što predlažemo jedan socijalni ugovor, dokument koji je, mislim, svima podijeljen. Morate biti svjesni barem da on postoji. I u sljedećem dijelu svoje prezentacije volio bih se pozabaviti nekim konkretnim pitanjima koja su rezultat e, socijalne studije tržišta rada. A ona su spomenuta u ovom socijalnom ugovoru. Za početak neka jednostavna pitanja. Ministre, vi ste spomenuli važnost financiranja e, realnog gospodarstva. To je svakako važno za poslove, tako da ne moram ulaziti u detalje. Vjerujem da moj moja kolegica koja e, predstavlja male i srednje poduzetnike da će se dotaknuti toga, no mi dijelimo tu brigu zbog toga što znamo da postoje poslovne djelatnosti, čak i tijekom krize, koje, koje su sposobne stvaranja, stvaranja radnih mjesta, no nemaju pristup zajmovima i to je neuravnoteženo na europskoj razini. U nekim zemljama je to lako, primjerice u Njemačkoj, dok je u Južnoj Europi situacija mnogo teža. Dakle, ono što mi tvrdimo je da je potrebno imati aktivnosti na europskoj razini i da nije prihvatljivo e, da svaka država članica stvari radi na svoj način, jer neke jednostavno nemaju dovoljno sredstava za to. I to je u suštini našeg prijedloga socijalnog ugovora za cijelu Europu. Mi se ovdje bavimo reakcijom Europske unije. I u ovom konkretnom slučaju naglašavamo potrebu za odgovarajućom reformom bankarskog sustava, ali isto tako pozivamo na bolje korištenje instrumenta koji već postoje. Primjerice Europske investicijske banke, ona mora biti učinkovitija u svojem djelovanju. Neću ulaziti više u detalje, ali samo smo želi istaknuti važnost uloge Europske unije. a ne da se samo sve ograničava na aktivnosti država članica. Sljedeća točka, kompetencije i kvalifikacije. Siguran sam da se svi slažemo da je to pitanje od ključne važnosti. E, to smo razmatrali u našoj studiji tržišta rada, ministar je također se dotaknuo toga, no pogledajmo kakva je situacija trenutno. Usprkos krizi još uvijek postoji velik broj radnih mjesta na koje se ne može zaposliti radnike. I kada to spomenemo našim radnicima, čujemo da plaće koje se nude zapravo ne odgovaraju potrebama radnika niti njihovim kvalifikacijama. Dakle, postoji pitanje iznosa razine plaće vezano uz kompetencije i usluge koje se nudi. To je važno i to ću još spomenuti. E, sljedeća stvar jeste da smo pazili da, na primjer, Ujedinjena kraljevina, koja je zemlja domaćin za mnoge Europljane, osobito ljude iz središnje Europe, to znam i osobno, ja sam Poljak i znam kako stvari stoje. Dakle, znamo da u takvim slučajevima ne iskoristimo uvijek najbolji način kvalifikacije i kompetencije, jer vrlo često su se visoko kvalificirane ljude zapošljava na niža radna mjesta. Dakle, ljudi su napustili svoju zemlju u potrazi za radnim mjestima, ondje gdje ih se otvara i zapravo na europskoj razini, ako pogledamo situaciju, možemo vidjeti koliko se koliko ulaganja u ljudska bića se zapravo protrati zbog toga što se radnik ne iskorištava na odgovarajući način. I ne radi se to samo o obilnosti, već o tome na koji se način upotrebljavaju sposobnosti ljudi. Dakle, pitanje kompetencija i najboljeg iskorištavanja kompetencije. Vidim da mi vrijeme izmiče. Sljedeće pitanje ulaganje u kompetencije. Vidjeli smo da se u krizi manje ulaže u kompetencije, kako na javnoj razini, tako i u poslovnoj zajednici. Dakle, kada kažemo da moramo iznaći neke odgovore, zapravo želimo reći da moramo osmisliti reakcije na europskoj razini, što je najbolji način reakcije na trenutno stanje stvari. Zbog toga bismo željeli e, nadopuniti svoj prijedlog za Europski socijalni ugovor sa konkretnim prijedlogom planom za europske investicije koji bi mogao biti upotrebljen oba prijedloga za pružanje pomoći poslovima, ali i za ulaganje u radnike, u ljudska bića. Nadam se da ćemo u bliže budućnosti e, moći ponuditi konkretne ideje i da će se pojaviti takve ideje da vidimo gdje bi se moglo pronaći financiranje sa europske razine, a zamisao iza toga jeste da ne bi trebalo to samo visiti o državama članicama, već moramo razmišljati i o svim zemljama koje prolaze kroz poteškoće zbog krize. Hvala vam. Riječ ću sada dati našoj posljednjoj gošći, Vivian Valazinski, koja će govoriti u ime Europske udruge obrtnika malih i srednjih poduzetnika. Hvala vam na pozivu. Kao što je ministar rekao, jedan od ključnih izazova Europe je nedostatak radnih mjesta e, i posljedice koje to ima na nezaposlenost i dakle vrlo visoka razina nezaposlenosti diljem Europe uz naravno neke ključne razlike između država članica. E, naslov ove javne rasprave je zapravo ono što mi smatramo dobrim pristupom. Stvaranje okruženja pogodnog za stvaranje novih radnih mjesta i to od strane privatnog sektora, konkretno e, malih poduzetnika, malih poslova. E, izvjestitelji su rekli da su mali i srednji poduzetnici zapravo glavni za stvaranje radnih mjesta u Europi i potvrde, njihove potrebe bi trebali biti u središtu politika kako bi se zapravo stvorilo odgovarajuće okruženje za stvaranje radnih mjesta. E, neke podatke ću samo reći vezano za male i srednje poduzetnike. Osim onoga što ste vi već rekli nam, imamo 23 milijuna poslovnih djelatnosti, 99,9% su zapravo mali i srednji poduzetnici sa manje od 250 zaposlenih. Dakle, od tih 99,8%, 92% imaju manje od 10 zaposlenih. Zapravo, to pokazuje da velika većina, 18 milijuna poduzeća u Europi su mikropoduzeća. Dakle, to je doista e, važan podatak. Svejedno, oni stvaraju 85% radnih mjesta tijekom proteklih 10 godina i podsjetila bih također da je 50% poduzeća u Europi su zapravo poduzeća od jednog radnika, samozaposlenih osoba. I to je realnost. Dakle, usprkos krizi, male i srednja poduzeća su najdinamičnija sila za stvaranje novih radnih mjesta. I zbog toga je prvi prioritet europskih inicijativa bi trebao biti da se Europu izvede iz krize i to za to postići razmatramo da su sljedeće aktivnosti potpuno ključne. Prva se tiče stvaranje stvaranja odgovarajućih makroekonomskih politika, dakle ciljenih mjera za poticanje tržišta. I kada govorimo o makroekonomskim politikama, polazište toga bi trebala biti e, dobre fiskalne politike i osobito potreba za e, smanjenjem zaduženosti e, kako država, tako i domaćinstava. Zatim imamo privatne investicije u realno gospodarstvo koje bi trebale postati konkurentnije i privlačnije. Druga stvar, pristup financijama za male i srednje poduzetnike. Znamo da bi se to trebalo znatno poboljšati i to konkretno uz podršku europskih programa i strukturnih fondova, primjerice Kozme ili Horizont 2020, da li ne spominjemo e, Europsku investicijsku banku. Sljedeća ključna tema se bavi kapacitetom za inovacije. E, doista trebamo potaknuti ulaganje u kapacitete za inovacije malih i srednjih poduzeća, ne samo onih high-tech, već i low-tech inovacija. Sljedeća stvar je pristup tržištu. To je još jedan izvor e, stvaranja radnih mjesta koji nije iskorišten za mala poduzeća. Oni bi trebali zapravo dobiti snažnu podršku da bolje iskoriste unutarnje tržište, ali i ono međunarodno tržište. I to ne samo unutar Europske unije, nego na svjetskoj razini. Četvrti element za stvaranje e, okruženja povoljnog za poduzeća je podrška uslugama i učinkovite posredničke organizacije, te dobra kvaliteta i učinkovite javne usluge. To je ključne važnosti za, za uspješnost malih poduzeća, bez obzira da li se radilo onim tradicionalnim ili novo osnovanim. Dakle, oni moraju imati posredničke organizacije koje će moći pružiti podršku e, u svim zadacima koje oni sami ne mogu obaviti. No stvaranje radnih mjesta neće se dogoditi bez, bez snažne podrške poduzetnika. I tu bih podsjetila na jedan vrlo svjež nov sporazum između socijalnih partnera, osobito za borbu protiv nezaposlenosti mladih, gdje smo zapravo identificirali poduzetništvo kao jedan od četiri prioriteta i također smo rekli da bi duh, duh poduzetništva treba biti razvijan već od školske dobi. No, Europska unija bi trebala postaviti i regulativni okvir koji bi podržavao potrebe eh, malih poduzeća eh, uz zakon o malim poduzećima. Izvjestitelj to lijepo rekao, poduzetnici su suočeni sa birokracijom, sa opterećenjima, s nepotrebnim administrativnim opterećenjima, a Europska razina osobito bi trebala provoditi i u potpunosti poštivati zakon o malim poduzećima o kojem se danas i jučer raspravlja u Beču. E, dakle, radi se na njegovoj reviziji i pokušava se pobrinuti da se provodi načelo e, da se kreće s malim aktivnostima. To nije još realnost niti na nacionalnim, niti na lokalnim, a svakako ne na europskim razinama. Dakle, to načelo zapravo znači da bi početna točka za svo zakonodavstvo, da li novo ili revidirano zakonodavstvo, trebalo biti da se usredotočuju na mala poduzeća, a to je velika većina poduzeća. I umjesto toga da se njih e, izuzima, svo zakonodavstvo bi zapravo trebalo provjeriti, napraviti jednu studiju utica kako zapravo utječe na mala i srednja poduzeća i također procjenu troškova i profita. Nadalje, obi načela trebalo konzistentno i ambicioznije upotrebljavati tijekom provedbenog i regulatornog procesa. Ovo načelo bi smanjilo potrebu za izuzećima za mala poduzeća i dramatično bi smanjilo administrativno opterećenje. Sljedeća točka, stvaranje radnih mjesta i tržište rada. Mala poduzeća mogu samo stvarati radna mjesta ukoliko su konkurentna, dovoljno konkurentna, ukoliko to dakle tržište dopušta, ukoliko se mogu osloniti na kvalificiranu radnu snagu, ukoliko su tržišta rada dovoljno fleksibilna i ponavljam termin koji je naš ministar upotrijebio, e, dakle ako imaju cijeli niz ugovornih obveza koje bi se mogli prilagoditi potražnji za radnim mjestima. Zatim e, troškovi rada i nadnice trebaju biti usklađene sa produktivnošću, a sustav olukšica i poreza ne smije e, penalizirati otvaranje novih radnih mjesta. No što se tiče tih pitanja, većina e, kompetencija je ovdje upravo na vladama, na nacionalnoj razini i na nacionalnim socijalnim partnerima. Što bi dakle mogla učiniti europska razina da mikropoduzeća stvaraju nova radna mjesta. Naglasila bih četiri točke ovdje. Podrška reformi tržišta rada kako bi se poboljšalo funkcioniranje tržišta rada i konkurentnost i to kroz koordinaciju zapošljavanja i socijalnih politika. I to je zbog toga što e, naša europska udruga pozdravlja proces europskog semestra i e, preporuka, konkretnih preporuka za države članice te nacionalne programe i dobro upravljanje. Jer mi bi kao europski socijalni partneri uskoro trebali ponuditi jedan novi tekst o ulozi socijalnih partnera u makroekonomskom upravljanju. I to do kraja desetog mjeseca. Sljedeća točka pružanje odgovarajuće financijske podrške. To je zapravo uloga i trebalo bi biti zadatak Europske unije. Prije svega e, ulaganje u ljudske potencijale. Dakle, tu se radi o moderniziranju edukativnih sustava, sustava osposobljavanja, tako da bolje reagiraju na potrebe tržišta rada, zatim naukovanje i programi koji olakšavaju prijelaz u tržište rada, nadalje adaptacija promjenama, pružnje podrške malim poslovima da se prilagode promjenama i da im se pomogne ulagati u kontinuirano osposobljavanje, e, ljudski potencijal i usavršavanje na radnom mjestu. Zatim financijska potpora. Ponovno tu se radi o poduzetništvu, tako nešto već postoje na europskoj razini e, unutar programa za socijalne promjene i inovacije, a tu se zapravo e, bavi alatom za mikrofinanciranje kako bi se ljudima koji nemaju posla, koji traže posao, i koji su voljni otvoriti poduzeće da se njima financijski pomogne. I to bi trebalo dalje osnažiti. Sljedeća ključna tema je mobilnost radnika. Kada govorimo o nedostatku kvalificirane radne snage i e, neiskorištavanju vještina, Europa može uvelike pomoći da se ponuda i potražnja na tržištu rada bolje uskladi, a mobilnost bi tržišta rada učinila dinamičnijima. A to vjerujemo da je nešto što Europska unija lako može podržati kroz boljem kroz bolje korištenje svojih e, resursa. A države članice bi trebale biti transparentni što se tiče slobodnih radnih mjesta i više ulagati u e, europski, europsku dimenziju toga. I konačno načelo da se kreće s malim aktivnostima. To je osobito važno za zapošljavanje i tiče se e, zakona o radu na europskoj razini. Dakle, napor koji je uložila Europska komisija, e, a to je cilj 25% smanjenja administrativnih opterećenja, dakle rad na boljem zakonodavstvu, na pojednostavljivanju, bi trebao biti konkretni za mala poduzeća. Dakle, nije dovoljno to objaviti na europskoj razini, e, doista bi trebali postojati neki konkretni rezultati za njih. E, zatim potrebno je e, definirati koji su definirano koje su deset zakona koji najviše opterećuju male poduzetnike, a u to je bio uključen, pokazalo se i zakon o radu. Procjena rizika, zatim direktiva o radnom vremenu i direktiva o upućivanju radnika. To su neka, e, neki zakonodavni akti koji zapravo su uključeni bili u ovu procjenu. Potrebno je usredotočiti se na pojednostavljivanje, na prevenciju i bolju provedbu dobrog e, zakonodavstva, postojećeg zakonodavstva i uvelike se usredotočiti na alate koji su doista prilagođeni potrebama malih e, poduzeća. Što se tiče radnog vremena, nema potrebe ponavljati ono što svi već znaju, vidim da se smije gospodin Sakas. Dakle, jasno je da se treba e, riješiti to pitanje i da treba doći do pojednostavljenja i fleksibilnosti za mala poduzeća unutar referentnog razdoblja. Što se tiče direktiva o upućivanju radnika, o tome se trenutno raspravlja u između parlamenta i vijeća. U procesu trijaloga smo trenutno. E, mi smo velike zabrinuti s trenutnim prijedlogom Europskog parlamenta, konkretno člankom 12, stvaranju e, odgovornosti, elementa za, alata za odgovornost na europskoj razinu. da kako možete polako privesti kraju što se tiče upućivanja radnika, dakle to je upravo suprotan smjer od onoga što nam je potrebno za stvaranje radnih mjesta jer će stvoriti dodatno opterećenje i dodatne probleme malim poduzećima. Hvala na pažnji. Hvala vam. Ispričavam se što sam vas morala prekinuti, no vrijeme, započeli smo s odbrajanjem vremena pet minuta nakon vašeg početka. Započet ćemo sa listom govornika. Mislim da bi izvjestiteljica željela uzeti riječ na kraju. Tako da ću prije toga riječ dati gospođi Prej, izvjestiteljici iz odbora za industriju dakle, odbora koji je e, radio zajedno s našim odborom na ovom izvješću na vlastitu inicijativu. Nakon toga reći ću dati gospođi Fijeski. Hvala lijepa. Ja sam izvjestiteljica odbora za zapošljavanje i željela bih e, zahvaliti govornicima što su danas ovdje s nama za e, doprinos koji su dali, a želim zahvaliti izvjestiteljici na njenom e, radu. Pogledajmo sada općenito ovu situaciju kako možemo pomoći poslovnim subjektima. Mislim da možemo biti pozitivni E, u odnosu na to što je Europski parlament učinio u smislu traženja rješenja i programa koje je uveo, a države članice naravno dijele odgovornost za jedan problem koji nismo riješili, a to je propust u načinu kako smo izgradili Europu, pa ne možemo napredovati prema tim ciljevima. Naravno, činjenica da za ovo nemamo proračun. Predstavnici malih poduzeća dobili su 2,5 milijuna eura e, kroz razdoblje od 7 godina. E, to zapravo nije uopće dovoljno. E, dakle, e, ipak smo mi ovdje e, kako bismo razgovarali o nezaposlenosti općenito. postaci dosegnuti u nekim dijelovima Europe, u nekim mjestima, na primjer u Španjolskoj, mi imamo 27% nezaposlenih u cijeloj zemlji, ali ne govorimo i o kvaliteti posla, radnih mjesta koje postoje konkurentnost, održivost, naravno su također ključni pojmovi za cijelu tu industriju, a osobito za mala poduzeća njihova konkurentnost postiže se kroz smanjenje troškova. Naravno, onda se događa da se ti troškovi prenose na plaće. Jedan od razloga zašto ima više nezaposlenosti na jugu e, e, Europe e, od sjevera, zato što je puno skuplje pozajmiti novac u Španjolskoj i e, u južnoevropskim zemljama u odnosu na sjeverne europske zemlje. To moramo isto imati na umu. Imamo e, društveni ugovor koji je spomenuo predstavnik sindikata. U ovom trenutku on uopće ne pomaže, ne postajemo konkurentniji, moramo ulagati u pravilno usavršavanje i e, htjela bih e, ovdje izložiti jednu kritiku, to je pokušaj da se popravi situacija, jer ja mislim da su sve to važne stvari. U Španjolskoj moramo zaista riješiti taj problem. Hvala. Ana Masevecka, Ante predsjedniče. Potpuno se slažem kako je potpora poduzetništvu i razvoju poduzetništva ključni čimbenik koji može izvesti Europu iz krize, čimbenik koji bi mogao olakšati otvaranje radnih mjesta. Mislim da primjena inovativnih mehanizama može pomoći takvom razvoju, a slažem se i s tim da je Europska unija odgovorna e, tamo gdje je nadležna da e, usvoji zakonodavstvo, a tamo gdje nije treba pomoći državama članicama da maknu prepreke. Htjela bih e, reći da što se tiče poslovnog izvješća svjetskog, svjetske banke o osnivanju novog e, poduzeća u mojoj zemlji u Poljskoj. Treba 33 dana, e, puno postupaka i veliki dio osobnog prihoda se tu ulaže. Morate uložiti 14% vlastitog prihoda. Evo, kako osoba koja je tek završila školu se može s tim naticati kako može osnovati svoj posao i otvarati radna mjesta. Puno je rečeno o potpori mladim ljudima i o poduzištvu među mladim ljudima, ali mislim da ne smije zanemoriti potrebe zrelih ljudi preko 50 godina, a isto tako prema izvješću Svjetske banke izgleda da je omjer onih ljudi koji osnivaju svoj posao veći kod tih starih nego kod mladih. E, vi kao predstavnici različitih okoliša u položaju ste pratiti. Da li pratite situaciju u svojim zemljama? Da li obznanjujete te informacije? Da li raspravljate sa vladama država? Postoje prepreke, e, da li nastojite njih prevladati? Postoje li prijedlozi za ulaganje u ljudske resurse? Imat ćemo više sredstava na raspolaganju za takva ulaganja. Hoćete li pratiti e, usavršavanje koje se e, pruža? Hoćete li pratiti napore za poboljšanje konkurentnosti i tako u odnosu na potrebe e, e, tržišta rada. Dakle, u odnosu na te potrebe ja mislim da smo u prošlosti, nažalost, da to nismo radili. Vrlo često smo usmjeravali ljude na puteve kojih nigdje nisu vodili. E, da li vi govorite o deset najopterećujućih prepreka, pravnih odredbi, koji e, opterećuju mala i sredna poduzeća, a posebno na tri e, direktivu članak 12. Želim vam skrenuti e, pozornost da nažalost ustanove koje predstavljaju poduzetnike nisu jako dobre, nisu nam dobro objasnile koje su posljedice članka 12, broj 14 i postoji potreba za boljim informiranjem. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Kutjeresu Pjetovu. Želim e, zamoliti svakoga ko uzima riječ da se drži najviše tri minute, jer inače nećemo imati dovoljno vremena e, čuti i naše goste. Hvala e, predsjednice, hvala i govornicima na njihovim doprinosima. Želim nešto posebno reći. Prvo, u Europskoj uniji želimo e, iskoristiti zapošljavanje kao izlaz iz krize. Ono što moramo međutim učiniti je označiti razlike u situaciji u odnosu na zapošljavanje i usmjeriti se na mala poduzeća. U nekim zemljama, ali posebno, ali u cijeloj Europi vidimo pojavu koju poznajemo kao lažno samozaposlenje. Ljudi koji zaista e, rade za neki poslovni e, subjekt, a pretvaraju se da su samozaposleni, a to je problem kratkoročni, a bit će i srednjoročni problem jer e, e, su ti ljudi izloženi velikoj opasnosti da postanu siromašni, nemaju puno novca, moraju plaćati svoje doprinose za samozaposlenost jer su razvrstani kao samo zaposlene imaju problema i sa mirovinama. Volio bih da e, imamo ovaj široki pojam malih i srednjih poduzeća između 10 do 15 e, zaposlenika, ali pravi problem je sa onim mikro e, poslovnim subjektima. E, jako je teško njima sada, pa zapravo su to lažno samo zaposleni ljudi. Drugi problem je birokracija. Ima jako puno birokracije za osnivanje poduzeća i održavanje i rast, vođenje računovodstva i tako dalje. Naravno, e, zbog toga imamo probleme sa e, socijalnim pravima radnika. Poslovni subjekti, osobno oni mali, e, imaju ljude koji u njima rade, jako su dobro zaštićeni u smislu svojih prava. U Španjolskoj, na primjer, i u Portugalu, u Italiji isto. Neki dan sam pročitao kako više od 60% ljudi koji su tim zemljama radili za mala poduzeća e, su morali dobiti otkaz. Kada govorimo o pomoći malim poduzećima, postoje ovdje dvije glavne, osnovne točke. Prvo, pritisak oporezivanja. Postoje i politike e, koje ohrabruju, potiču samozapošljavanje nama e, ono što sada imamo su porezne olakšice koje su jako povoljne za velika poduzeća, ali nemaju nikakav pozitivan učinak za mala poduzeća. Velika poduzeća na koncu plaćaju 10% manje poreza nego mala. trebamo promicati pristup malih poduzeća e, koristima od svih politika koje imamo za poticanje inovacija. Hvala. Hvala. Prvo, što se tiče Marka Hobana, hvala što ste prošle ove politike koje je uvela koalicijska vlada kako bi poboljšala poslovno okolišu u UK i smanjila nezaposlenost. No postoji neka druga područja koja smo rješavali i mm, volio bih čuti više u smislu um, vježbenika. Sada eh, idem, kaskamo za Njemačkom što se tiče razine nezaposlenosti. Naučili smo od Njemačke da je dobar plan vježe, vježbeništva nešto što treba biti dio plana. Mislim da možete možda nešto reći i o postupanju sa dugoročno e, nezaposlenima i kakve mjere poduzimate da se vrate dugoročno nezaposleni na tržište rada e, to je e, u radnu snagu. Treći element koji bih htio komentirati, možda je više prijeporan, jer ima i pozitivne i negativne vidove, tržište rada u Jedinjem kraljevstvu je manje e, e, e, gusto u odnosu na razine plaća radna snaga je na neki način trpjela smanjenje razine prihoda proteklih pet godina, ali protuargument je da nema nezaposlenosti. A onda postoji još jedan protuargument, poduzeća koja ih zapošljavaju, koja ih drže, su sada u boljem položaju da iskoriste gospodarski oporavak. Ja mislim e, da ćemo vidjeti ako bude gospodarskog oporavka da budu rasle razine plaće da radnici će dijeliti te koristi. To je moj komentar, ali možda i vi možete komentirati. Gospodin Nemec ili Nemeš, nisam siguran svakako prihvaćam ono što ste rekli o odljevu mozgova iz, od, siromašnijih zemalja u Europi u bogatije. Ja mislim da je to e, loše. Ne možete imati iste plaće u zemljama koje imaju niži BDP po glavi stanovnika. Ti ljudi dobrovodno odlaze ja znam jedan broj ljudi u Jedinom kraljevstvu koji su se tamo preselili. Jako su visoko kvalificirani, imaju diplome e, u sektoru mm, skrbi i tako dalje. Svi rade poslove koje su jako ispod njihovih kvalifikacija, ali na svijetloj strani možemo reći e, da neki ljudi idu naprijed moj susjed, farmer, ima dva menadžera, oba dva su došli kao radnici, jedan iz Bugarske, jedan iz Litve i napredovali su. I na koncu, gospođo Volzinski, možete li nam malo više reći o tome e, kako e, e, ljudi o, direktive o izaslanju radnika utječu na ova pitanja. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Hvala eh, i drugim govornicima. Imam jedan zahtjev. Mi smo jako dobri i na lijevo i na desno o tome što o, rješenjima od ozgo prema dole. Što mogu raditi EU i što može raditi države članice, ali rijetko govorimo kako možemo potaknuti eh, otvaranje radnih mjesta od ozdo na najnižoj razini. Mislim da primjer nekoga koji je započeo posao, ali mislim da ima nekoliko primjera koji mi padaju na pa, pamet. E, gospođa Echel dolazi u Brisel, Mary Sharmer, ona je bila domaćica iz Azije, e, samohrana majka, počela je posao sa 10 funti i onda je napredovala, napredovala, otvorila jednu poduzeće sa dvije tvornice, zapošljava 65 ljudi i zarađuje puno. Evo, to pokazuje da zapravo ne treba toliko puno novca. Dva dečka iz moje e, izborne jedinice e, podsudili su e, šiveću mašinu od mame i stvorili su posao proizvodnje cipela. Dakle, ne treba toliko puno novca da otvorite svoj posao, dakle ovo od ozgola prema gore, ali kako mi to potičemo? E, to se radi o nekim najsiromašnijim zajednicima, recimo u mojoj izbornoj jedinici u Londonu oni tamo nema nikakve aktivnosti. Neki rade u, u sivoj, e, sivoj zoni, a neki nezakonito, ali to pokazuje da postoji poduzetnički dug i moramo biti ponizni mi kao političari na razini Europske unije kako ćemo pomoći ovim ljudima na najnižoj razini e, postoji internetska strana Kiva e, na kojoj ljudi iz cijelog svijeta mogu pozajmljivati novac poduzetnicima u cijelom svijetu. Ja sam pokušavao postaviti jedan sličan projekt u Jedinom kraljestvu, ali birokracija s kojom sam se morao suočiti, problemi e, da se uopće e, e, pobrinem, da imam sve te papire koje sam morao prekupiti, to je strašno, ali na koncu ćemo dobiti rješenje i da svako ko prođe dužnu revnost može tamo postaviti svoj projekt, ljudi mogu izabrati koji hoće i mogu dati 10-20 funti. Zapravo nije tu potrebno jako puno novca, ali jako je lijepo govoriti što mi moramo raditi na razini EU, ali moramo pomisliti kako ćemo stvoriti pravo okruženje ljudima na toj najnižoj prvoj razini kako bi ljudi otvarali eh, poslove i brinuli se sami za svoju budućnost. Ovaj odbor toliko puno radi e, da e, se e, postoji inicijativa Europske unije u odnosu na mikrokredite. Hvala. Gospodine, ja bi se potpuno mogu složiti s vama kada ste zatražili da okončamo prekomjerno uređivanje u Europskoj uniji ja bih govorio besmislenim, beskorisnim uredbama, nekorisnima. Postoje uredbe u e, uredbe Europi koje sprječavaju djeca, e, e, trudnice s djecom da rade u velškim rudnicima. Ljudi padaju sa skela i tako dalje. Takve uredbe su apsolutno bitne ako želite da uklonimo povijesne procese koji su e, osigurali osnovnu sigurnost za radnika, pa mislite da je to beskrilisno, ne možemo se s vama e, složiti. E, a sad ministrici, jeste li vi govorili o radnoj snazi? li bilo što rad ili radno mjesto ili govorimo samo o dostojnom radu jer rade i robovi, na primjer, robstvo je rad a iznad svega e, bih htio govoriti o pitanjima e, direktive o radnom vremenu. Sad imamo probleme e, jer britanski radnici tako dugo rade oni ne mogu ispunjavati svoje obiteljske obveze, a onda imaju oni koji rade bez ugovora oni su recimo na raspolaganju bilo koje doba dana i noći i čekaju da ih pozovu određena poduzeća koji uopće nemaju nikakvo socijalno pokriće. To su zapravo ugovore robstvu. Da li se to ministrice uklapa u vašu statistiku? a čula sam brojke neovisnog instituta e, koji e, to je institut o osobnim podacima i podacima koji daje brojku tri puta veću od brojke koje daju vlade. Koliko vlada, koliko ljudi zapravo rade u uvjetima ropstva bez da njihova poduzeća za njih preuzimaju ikakvu odgovornost? I još dvije misli o tržištu rada. Brojke koje sada ovdje imamo u Ujedinjenom kraljestvu od početka krize kupovna snaga radnika pada, pala je za 8% 2008. Je li sve u redu? Je li u redu da se e, radnici osiromašuju? Vidio sam vaše brojke. Ali ILO, Međunarodna organizacija rada, ima, ima drugačije brojke, duple brojke. E, brojke iz statističkog ureda e, kraljevstva neće prihvatiti Međunarodna organizacija rada. Koje brojke vi zapravo e, ovdje o kojima govorite? Ako mi dopođete rekao bih neko, nekoliko riječi prije što e, dam riječ izvjestitelju. Dakle, mala poduzeća koja mi želimo spasiti od propasti, a njima je potrebne su određene smjernice. Mislim da se u tom smislu nešto toga dogodile. U mnogim zemljama imamo e, poticaje za poduzetništvo, e, to će prouzročiti osnivanje novih poduzeća, moramo ohrabruti, potaknuti ljude. E, mala i poduzeća imaju najviše radnih mjesta i najbrže ih popunjavaju. E, moramo agirati, biti aktivni, ali u onim okvirima u kojima se to najviše isplati. E, vidio sam da isti ljudi koji su započeli raditi kao uposlenici su utemeljili svoja vlastita poduzeća kasnije i E, nakon toga su željeli zaposliti ne samo mlade ljude, već i starije osobe. E, dakle, ovaj, ne smijemo zaboraviti na taj generacijski jaz. E, ljudi koji imaju mnogo iskustva također mogu pronaći svoje mjesto u takvim poduzećima i oni su i dalje vrlo privlačni malim i srednjim poduzećima. Na tome moramo poraditi, ali ne izvana. Moramo pružiti mogućnost samim poduzetnicima da tako nešto primijene E, ne želimo mijenjati statistiku, već želimo ostvariti da imamo statistiku koja je uvjerljiva, koja je održiva. Dakle, moramo i kvalitetu poboljšati, a tu već ima razlika unutar našeg odbora. Visoka kvaliteta u nekim državama članicama u obrazovnom sustavu postoji i to je prepreka za drug, je li to prepreka za druge da uđu u radne procese ili nam treba tako visoko kvalitetna naobrazba, treba nam e, visoko kvalitetno stručno usavršavanje, strukovno, e, strukovna profesionalna naobrazba e, koja se nadograđuje na temeljni edukacijski sustav, to je nešto što nam treba. Dakle, moramo se usredotočiti na kvalitetu, a ne na nešto drugo, samo da bi nam brojke držale vodu e, i to je moj najvažniji doprinos. Zadnja napomena, e, želim da raskrinkamo ove ova radna mjesta samo zaposlenih osoba, a ne da, a ne da se tako nešto otvara e, samo da bi se država prevarila i da se ne bi plaćali porezi, već da se zloporaba socijalnog sustava e, smatra djelovanjem protiv države, e, a socijalnim ponašanjem, da se tako osobi kaže ti radiš protiv nečega što smo mi zajedničkim snagama stvorili i utemeljili i mislim da, će, da, bi nam tako nešto bilo od velike pomoći, da takve ljude raskrinkamo kako bi posao e, vratio e, dostojanstvo. Nekoliko primjedbi imam. Program kojeg je komisija lansirala, REFIT, koje su vaše iskustva? Jer mislim da europsko socijalno i okolišno zakonodavstvo e, može e, se na taj način e, primijeniti da bi europsko gospodarstvo postalo konkurentnije. Ja sam od onih koji smatraju da je radnike potrebno dobro, temeljito zaštititi i da će na taj način oni postati konkurentni. Ne smijemo se previše fokusirati na individualne troškove rada. To ne smijemo, ne smijemo tome predavati toliku važnost. Bilo je spomenuto što se događa u Ujedinjenoj kraljevini, a zapravo nije ispričano nešto što se događalo u Ujedinjenoj kraljevini prije samita, e, dakle ugovori o radu sa nula radnih sati. E, to nas je sve prilično zaokupljalo, možda možete o tome nešto reći i nažalost imamo samo 15 minuta za sve odgovore, pa se nadam da će prevoditelji ostati nekoliko minuta duže. Ostajem vam pet minuta na raspolaganju za, e, da, za odgovor za sva pitanja. Izaberite ona pitanja na koja želite odgovoriti. Izvolite. Hvala lijepo. E, ovo su bili e, fascinantni doprinosi, nešto o konkurentnosti. Ne govorimo o konkurentnosti između država članica, već govorimo o konkurentnosti između država članica EU-a i država koje nisu članice EU-a. Mi se nalazimo u globalnoj, ne nadmećemo sa ostatkom svijeta, Europa će izgubiti radna mjesta. Europa Europa će izgubiti prosperitet. Dakle, imajte na umu da moramo, imati, moramo uzeti u ono što se događa izvan granica Europske unije i e, moramo biti svjesni ekonomske realnosti vezano uz sigurnost na radu. Upravo, to, upravo zbog toga je vlada u 19. stoljeću uvela pravila sigurnosti i e, želim i mi smo 90. godina proveli reformu da poboljšamo sigurnost na radu. Dakle, mi ne želimo, e, mi 80 stranica pravila imamo za uvođenje mladih e, osoba u svijet rada za poduzeća. I poduzeća su tada prestala zapošljavati mlade osobe jer mi je to bilo prekomplicirano. Zapošljavali su samo konsultante. Onda smo te smjernice smanjili na E, pet stranica kako bi upute postale jednostavnije, preciznije i više ciljane. I na taj način smo ostvarili određeni napredak. Dakle, nismo smanjili zaštitu na redu, ali smo smanjili birokraciju. Nešto vezano uz pripravništvo, to je usko vezano uz ulaganje. Dakle, e, mnogo novih radnih mjesta otvaramo baš za pripravnike. Kada sam ja bio mlad, pripravnici su radili u rudnicima, u metalurškoj industriji, a današnji pripravnici, e, vježbenici imaju mnogo više prilika e, u e, hotelima, upravi, industriji oglašavanja. Ulaganje u mlade osobe je jako bitno jer na taj način povećavamo njihov potencijal da kasnije tijekom svog radnog vijeka budu konkurentni na tržištu rada dugoročni problemi u Ujedinjenoj kraljevini su prilično e, prisutni. Dakle, mi nagruđujemo ljude da e, ne ostaju predugo na radnim mjestima, već čak dajemo određene beneficije ako netko radi plaćanje šest mjeseci. I na taj način razbijamo taj začarani krug stalnog zaposlenja i potičemo nova zaposlenja, dajemo šansu drugim ljudima. E, koji je pokretač i za posljednjih kretanja i regulacije tržišta rada kada vezano razgovarao sa talijanskim kolegom o stalnom zaposlenju i privremenom zaposlenju. E, vi sve više više ljudi e, radi u okviru privremenog zaposlenja. Možda bi porezni sustav tu trebao se uključiti E, vezano uz e, ugovor na nula radnih dana kojeg ste vi spomenuli. E, moram se vratiti na ono što sam već rekao. Povećanje nezaposlenosti u posljednjih nekoliko godina u Ljenoj kraljevini je posljedica stalnih zaposlenja, stalnih radnih mjesta, rabeći definiciju svjetske organizacije rada. Dakle, po njihovim brojkama, ako uopće ne radite, onda ste nezaposleni. E, nezaposlenost se povećala u smislu stanog zaposlenja, što je suprotni trend u odnosu na oporavak tijekom recesije u, proteklih godina. E, za neka mala poduzeća ugovori na nul, u nula ugovori e, zapravo su jako dobra stvar jer im pomažu uposlenicima jer imaju fleksibilni fleksibilniju mogućnost organiziranja svog privatnog i poslovnog života. E, kampanja nula ugovora zapravo nastoji potkopati e, povjerenje ljudi u oporavak koji se dogodio u Ujedinjenoj kraljevini. Ako poduzeće želi rasti i širiti se, možda neće moći zapošljavati ljude na, dugoročnoj osnovi, e, zato trebaju zapošljavati ljude na privremenoj osnovi. To je odskočna daska za neke osobe da uđu na tržište rada. E, dakle, moramo primijeniti sve moguće instrumente koji nam omogućavaju da se tržište rada otvori što većem broju osoba. E, nadnice u Ujedinjenoj Kraljevini jesu e, stagnirale u posljednjih nekoliko godina, no sjetimo se što je bilo tijekom prethodnih recesija. Sve je bilo u redu za one koji su zadržali radno mjesto, a oni su dobivali povišice od 10, 20, 40%. Oni koji su ostali bez posla su ostali bez svih olakšica, a tijekom ove recesije su ljudi radije željeli obuzdati povišenje povećanje plaća i umjesto toga osigurati rad svojim, svoje djeci i svojim unucima, odgovaram na pitanja. To je smjer kojeg moramo pratiti. Dakle, moramo imati konkurentno tržište rada, ulagati u ljude, ulagati u reforme socijalnog sustava kako e, otvorimo tržište, da bismo otvorili tržište rada što većem broju ljudi. E, najveća snaga europskog gospodarstva da postane konkurentna, to će povećati e, životni standardi i zaposlenost. Ako to ne učinimo, sve više i više ljudi će biti nezaposleno i patiti će od smanjenja životnog standarda. Zahvaljujem ministru. I sada moram predati riječ gospodinu Menu, no prije toga gospodinu e, Njimecu. Hvala lijepo. Ja želim odgovoriti na tri pitanja jer nemam dovoljno vremena da odgovorim na sva pitanja koja su se otvorila vezano uz reguliranje zakone. To moramo sagledati u širem kontekstu. Vidimo da postoje problemi vezani inovacije i konkurentnosti. vrlo često e, još je gore u sektorima u kojima imamo viši stupanje zaštita. Tada vrlo često E, takvi sektori postaju najkonkurentniji. To je slučaj u Njemačkoj i u nordijskim zemljama, e, ali samo u industriji, ne u uslugama. I sve to moramo uzeti u obzir. Ako želimo imati e, inovativna i konkurentna poduzeća, moramo, to uključiti. moramo fokusirati napore naših poduzeća na istraživanje i razvoj, a ne toliko na nadmetanje e, na temelju troška radne snage. Jer to je najlakše, znam to na temelju razgovora sa državama članicama. Vrlo često se događa, pogotovo nedavno, da se države članice fokusirale na konkurentnost, ali samo na temelju troškova rada, E, i čak su bile, e, no međutim to, to, to za sobom nosi pogubne posljedice. Moramo se gledati e, dugoročnu strategiju, ulaganje u ljude, ulaganje u inovacije, u istraživače, u osobe, zato to trebaju resursi. To moramo pomnije proučiti i time dolazimo do pitanja politika, smjernica samih industrijskih branši. Moramo imati proaktivni pristup, to je jedna od mogućnosti. I naravno moramo također imati na umu i nadam se da možemo otpočeti s takvim razgovorima sa poslodavcima. Ne radi se samo o pravilima unutarnjeg tržišta, moramo ih primjenjivati. E, uredbe za financijsku industriju E, su dodatne, kao da ih nemamo dovoljno, ali da stavimo naglasak, ako stavimo naglasak na suradnju, onda ćemo moći otvoriti radna mjesta. To je put koji moramo krenuti. To poziva na višu razinu političke integracije e, i e, suradnje tu ima mnogo prostora za produktivnost, učinkovitost, ali i smanjivanje troškova, e, posebice na području obnovljivih izvora energije. Nadalje, na koji način se odvija naše nadmetanje sa ostatkom svijeta? ekonomske krize su bile otponac za e, nadmetanje između država članica koje, se, e, koje konkuriraju jedna drugoj na temelju plaća. To je posljedica mjera koje su nametnute Južnoj Europi. Većina pokušaja da se racionalizira proračun što je bilo nametnuto Južnoj Europi je bilo smanjivanje plaća. prva posljedica je bila to. Na taj način otvaramo začarani krug u kojem se već nalazi Grčka, Španjolska, Francuska, Njemačka i sve se to kreće u krug, što je vrlo zabrinjavajuće. Posebice ako pogledamo posljedice, implikacije, nažalost, za razliku od Ujedinjene kraljevine, mi gubimo radna mjesta, gubimo prihode, radnici gube prihode, plaće, I zapravo dolazi do potkopavanja povjerenja naših radnika. Ne vidimo baš neke ozbiljne, dobre znakove e, europskih projekata, osim možda Poljske. Sa komunističkom prošlosti koja je obećavala sreću, ali je na kraju to ipak bilo odbijeno. Bilo bi odlično kada bi se mogli organizirati e, konkurentnost unutar Europske unije, obećavajući otvaranje više radnih mjesta, ali ne e, radnih mjesta koja su sigurna jednom za uvijek. E, to je slijepa ulica, e, ne bismo njome trebali krenuti. Dakle, ono pokušavamo poboljšati situaciju na tržištu rada. Dio ovoga što činimo je u tom smjeru, ali e, na nacionalnoj razini se to ne događa u jednakoj mjeri. Sindikati u Poljskoj su nam rekli da su pokušali napraviti istu stvar sa svojim poslodavcima, ali to nije bilo uspješno. Možda će pokušati još jedno pa ćemo onda vidjeti. Hvala lijepa. I, i, zaključno, gospođa Volozinski. Ako biste mogli četiri minute umjesto pet iskoristiti, bilo bi lijepo. Dobro, posljednji govornik e, dobiva najmanje vremena pa ću pokušati usmjeriti se malo na odgovore. Čuli smo o nadzoru stvaranja e, poslovnih objekata koje mali osnivaju i to je jedan od naših ciljeva i upravo to moramo učiniti po pitanju olakšavanja otvaranja poduzeća. Velika Britanija je jedan od modela koji trebamo slijediti. Također smo čuli o ulaganju u ljudski potencijale. Vjerujem da ne mislite samo na početno ulaganje, već i na trajno osposobljavanje. To je jedan od naših eh, jedno od velikih polja interesa. No, ukoliko se ništa ne događa na nacionalnoj razini, ne možemo djelovati na europskoj razini. Dakle, moramo se osloniti na sposobnosti država članica. Za poslove je ključno dobiti povratnu investiciju. Zatim pitanje upućivanja radnika. Predlažem da se nađemo privatno pa ću vam objasniti točno kako e, će odvajanje odgovornosti uzrokovati velike poteškoće za male poslove koji će pokušati iskoristiti te mogućnosti. Dakle, neće e, pomoći niti, ma, niti lokalnim tijelima vlasti, niti vladama, a osobito ne malim poslovima, malim poduzetnicima bez sredstava. Lažno zaposleni radnici, to je važno pitanje, ali time se treba pozabaviti na nacionalnoj razini. Dakle, ne trebamo pretjerati u našem pristupu, moramo stvoriti radna mjesta i nova poduzeća, a samo zaposlenost je nešto složeno, ali time se treba pozabaviti na nacionalnoj razini. I slažem se s onim što je gospodin Man rekao o neslužbenom radu, o neprijavljenom radu, borimo se naporno protiv toga i konzultiramo komisiju i industriju po tom pitanju, tako da ćemo da se slažemo sa stvaranjem jedne europske platforme, jer to je doista nelojalna konkurencija za mala poduzeća u vrlo e, intenzivnim industrijama. I gospodin Serkas, najkorisniji oblik e, regulative o e, zdravstvenoj zaštiti a ovim odgovaram i na komentar gospođe Beres. Dakle, glavni je problem kako što moramo analizirati e, na koji način je europsko zakonodavstvo e, neproporcionalno za male poduzetnike i kako negativno utječe na njih. Dakle, ne želimo e, regulativu koja postoji sama zbog sebe, već da uzimamo u obzir stvaran svijet u kojem moraju živjeti mali poduzetnici. Hvala lijepo što ste bili tako brzi. Posljednje jedan za riječ ponovno je opet imala žena, naša izvjestiteljica, gospođa Mekantar. Dvije minute, molim vas. Thank you very much. Puno vam hvala. Zahvaljujem se našim trima panelistima koji su podijelili svoje iskustva s nama, osobito Marku Hobenu, s obzirom da nije često da imamo jednog e, vladinog dužnosnika, ministra koji govori na našem odboru, tako da sam vam doista zahvalna. E, zahvalna sam i kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi i koji su niz zanimljivih točaka spomenuli. E, ja ću sobom ponijeti dvije stvari o kojima ću razmišljati u daljnjem radu na izvješću. Jedna stvar koja se često spominjala je pitanje smanjenja regulative i pozbavili smo se pitanjem legislativa koja se bavi zaštitom i sigurnošću na radu i mislim da je tu važno da se smanji regulativa bez na bilo koji način smanjenja zaštite radne snage i zaposlenika. A to je mislim nešto e, sa čime će se svi složiti. Smatram da je sjajno da je jedna od stvari koju u Europskoj uniji možemo napraviti razmijeniti najbolje prakse. I čuli smo danas neke takve primjere. Također smo čuli, i to mi je bilo vrlo zanimljivo, e, iskustvo gospođe Ralnevske e, u pokretanju poduzeća sa šest poduzaka i 30 i koliko dana i znatnim troškovima. Ako to možemo smanjiti, moći ćemo za pomoći malim poduzećima da rastu. I konačno važnost e, poticanja poduzetništva, dakle školskih dana. Za kraj bih vam rekla da e, jedno sveučilište iz moje regije, Wolverhamptona, je otvorilo svoj ured ovdje u Briselu, i to ovaj tjedan, i oni su se nazvali e, sveučilištem mogućnosti. A oni uzimaju 75% studenata iz jednog dijela zemlje a 95% onih koji diplomiraju dobivaju radna mjesta. Dakle, važnost partnerstva između obrazovanja i poslovne zajednice je velika i mislim da ćemo predavno biti ogroman izazov e, da zapravo to sve uguramo u ovo naše izvješće na vlašitu inicijativu. Ali daću sve od sebe. Hvala vam puno. Hvala lijepo na ovim e, slikovitim primjerima. Želim zahvaliti panelistima e, na tome što su bili kratki, a ipak vrlo intenzivni i učinkoviti. Želim zahvaliti prevoditeljima koji su ostali nekoliko minuta duže i svim kolegama. U 15 sati nastavljamo sa e, radom odbora.